please Poštovani kolege i kolegice, molim vas da uzuzmete svoja mjesta. Vrijeme je da započnemo. Posjetit ću vas da je to naš posljednji sastanak tijekom ovog saziva parlamenta. Pokušat ćemo biti uspješni na ovom posljednjem sastanku. Imamo zanimljive teme. Započet ćemo odmah s današnjim programom naš sastanak se prenosi preko web streaminga. A što se tiče prevođenja, prioritet se daje jezicima zastupnika koji su članovi pododbora za sigurnost i obranu. Dozvolite mi da krenemo s dnevnim redom. Imamo odobrenje zapisnika odnosno prije svega usvajanje dnevnog reda. Ako nema primjedbi, smatramo da je dnevni red usvojen. Hvala. U vašim materijalima pronašli ste zapisnike sa prethodnih sastanaka jedan sastanak je bio 23. i 4. siječnja 2019. a drugi je bio 19. veljače 2019. godine. Do kraja današnjeg sastanka imate vremena za podnošenje eventualnih primjedbi ili zadrški, pa ako to ne budete učinili do kraja današnjeg sastanka, smatraću da su zapisnici sa tih sjednica odobreni. Što se tiče priopćenja predsjedateljice, htjela bih spomenuti da odmah nakon ovog sastanka imat ćemo skupno fotografiranje Vidim da danas nemamo mnoge zastupnike ovdje, možda će kasnije doći na sastanak, pa ćemo pokušati zaokružiti ovaj sastanak skromnim domjenkom i svi ste pozvani da sudjelujete kasnije. A sada krećemo s prvom temom na našem dnevnom redu za danas. To je javno saslušanje o zajedničkom parlamentarnom nadzoru obrambenih zadaća Europske unije. Drago mi je što mogu pozdraviti naša tri uvažena gosta. Najprije doktora Kolju Raube, on je viši znanstvenik. u Centru za studije o globalnom upravljanju u Luvenu na sveučilištu, katoličkom sveučilištu Leuven u Belgiji. Nakon toga u sredini s moje lijeve strane mm, s nama je dr. Hans Born. On je pomoćnik direktora u Ženevskom centru za demokratsku kontrolu oružanih snaga DCAF u Ženevi, a posljednji gost profesor Christopher Lord koji dolazi kao profesor iz centra Arena za europske studije u Oslu u Norveškoj. Tijekom e, ovog e, saziva parlamenta raspravljali smo o budućim događaja, događajima što se tiče obrane u Europskoj uniji i što se tiče zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Parlamentarni nadzor je tu važna tema i mi smo raspravljali o položaju i ulozi Europskog parlamenta u nadzoru ovog procesa i na razini zajednice. Taj proces se ubrzao tijekom protekle dvije godine A naša uloga i naš angažman, uključujući jako važne, važna izvješća, bili su veliki, uključujući tu i mnoge rasprave tijekom sastanaka odbora SEDE, a imali smo i zajedničke sastanke s drugim odborima, posebice s AFET-om. Imali smo i razne rasprave na plenarnim sjednicama u Strasburu, a kao i na mini plenarnim sjednicama u Briselu. Bez daljnjeg duženja daću sad riječ našim gostima. Najprije riječ ima doktor Kolja Raube. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici pod odbora SEDE, dame i gospodo. Zahvaljujem što ste me pozvali na ovu radionicu koja predstavlja posljednji sastanak odbora SEDE u ovom sazivu Europskog parlamenta. Današnje saslušanje temelji se na pitanje koje se postavlja pravovremeno, koja je uloga za parlamente, za Europski parlament i nacionalne parlamente u demokratskoj odgovornosti i parlamentarnom nadzoru e, vanjske i sigurnosne politike, pogotovo u području međuvladine suradnje u Europskoj uniji. Kako bismo odgovorili na to pitanje i kako bih vam dao pregled ove situacije, Odlučio sam se na sljedeću strukturu. Prvo ću objasniti što mislimo kad kažemo demokratska odgovornost, kako se to veže uz legitimitet Europske unije u vanjskoj sigurnosnoj politici, kako možemo ovu vrstu utjecaja parlamenta u ovom području opisati i kako Europski parlament i nacionalni parlament mogu koristiti svoje parlamentarne ovlasti radi veće parlamentarne odgovornosti u pogledu legitimiteta EU-a. Mm. Okay, perhaps I continue. U redu. E, možda ću slajd promijeniti kasnije. Većina rasprave se koncentrira na parlamentarnoj kontroli i e, nadzoru, ali često je ostalo nejasno koji je odnos između toga i demokratskog legitimiteta i kako će se to definirati. Da započnem samo s nekoliko razmišljanja o odnosu između legitimiteta i e, odgovornosti u vanjskim odnosima Europske unije. Akademske rasprave koncentriraju se na kontroli i nadzoru u vanjskoj sigurnosti sigurnosnoj politici i nejasno je koji je odnos sa legitimitetom i kako demokratski legitimitet postoji u ZSOP-u. Na temelju definicije kolega iz sveučilišta u Oslu, demokratski Eh, odnos treba pokazivati minimalne zahtjeve legitimiteta koji se temelji na autonomiji i odgovornosti. To je mogućnost onih eh, na koje utječu zakone da budu autori autonomije i oni koji odlučuju trebaju biti odgovorni za vlastite odluke. To je odgovornost. Kao što znamo, što se tiče načela autonomije, Europsko upravljanje ima temeljni problem e, i ZSOP to jasno pokazuje zato što legitimitet e, se mijenja zato što se mijenjaju vlade i mijenjaju se dogovori između vlada. Dakle, možemo reći da narodi država članica su predstavljeni sa strane njihovih vlada u vijeću, a legitimitet e, postaje predugi lanac da bismo imali dobru predstavljenost i legitimitet u ZSOP-u. Načelo autonomije bi zahtijevalo komplementarne oblike e, predstavništva kako bismo zajamčili predstavljanje onih na koje će utjecati odluke EU-a. Istovremeno, demokratski legitimitet e, traži e, da se primjenjuje načelo legitimiteta. Drugim riječima, e, odluke treba kontrolirati, to treba činiti zakonodavni e, dio vlasti kroz sustav koji će omogućiti provjere i ravnoteže između izvršne i zakonodavne vlasti. I moramo imati mehanizme koji će izbalansirati autonomno donošenje odluka izvršne vlasti. Ovom konceptualizacijom mislim da možemo shvatiti da uloga parlamenta u sigurnosnoj politici je vezano uz ono što je Vivian Schmidt rekla, i govori o legitimitetu koji se, e, koji se odnosi na upravljanje sa ljudima i za e, narod. Da vidimo koji je doprinos parlamenta legitimitetu e, vanjskog djelovanja Europske unije. Ben Tonera iz sveučilišta Dublino i ja iskoristili smo ideju inputa, truputa i outputa koji se primjenjuje na vanjsko djelovanje. Ovo vidite ovdje na ovom slajdu. E, kad mislimo na parlamente u vanjskoj sigurnosnoj politici, vidimo da je uloga Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta u tome da daje doprinos E, legitimitetu inputa i truputa, međutim možemo reći da imamo i dodatnu ulogu koju parlamenti trebaju odigrati kad se radi o e, upravljanju za ljude na temelju legitimiteta. Dakle, kroz parlamentarne aktivnosti kao što je diplomacija, vidimo da parlamenti aktivno daju doprinos e, ZSOP-u, a ne koncentriraju se samo na kontrolu i na nadzor kako parlamenti mogu utjecati na ZSOP eh, i demokratskom autonomijom? A utjecanje se ne odnosi samo na glasovanje. A ne bi se trebali koncentrirati samo isključivo na donošenje odluka. Dakle, trenutak političkog procesa kad se donose odluke, ja bih rekao da moramo također sagledati razne faze procesa donošenja odluka zajedno sa drugim kolegom Guri Roz. E, mi smo rekli da to je trenutak kad parlamenti mogu učiniti mnogo više od onog što rade. Oni bi trebali utjecati i mogli bi utjecati na faze donošenja odluka u raznim trenucima. Parlamenti mogu barem teoriju dati doprinos demokratskoj odgovornosti i legitimetu inputa i truputa u svim fazama parlamentarnog djelovanja. Međutim, parlamenti mogu utjecati na vanjsku i sigurnosnu politiku kad imaju oblike kontrole i to ovisi o raznim faktorima. Kao prvo, naši kolege iz Ženeve, Hans Born je ovdje, oni su pokazali u mnogim studijama da sve ovisi o formalnim ovlastima, ovlastima parlamenta, e, mogućnostima, e, sposobnostima i ponekad, što je najvažnije, ovisi o volji, o stavu. Kao drugo, postoje također još kontekstualni izvori razloga zbog kojih dolazi do raznih funkcija parlamenta. Na primjer, razvoj novih parlamentarnih konvencija koje institucionaliziraju neformalne prakse i gdje se određuju pravila. Na primjer, e, možemo vidjeti primjer u Jedinoj kraljevini. E, izbjegavanje parlamenta kroz e, izvršno djelovanje je još jedan primjer i politici, politicizacija vanjske sigurnosne politike je jedan važan faktor kojim se treba objasniti zašto bi parlamenti trebali biti više voljni i zainteresirani da budu e, više uključeni u ovaj pogled. E, kako to izgleda? Ako uzmemo u obzir ključne funkcije parlamenta kao kontrolora, e, nadzornika, donositelja odluka, zakonodavaca i parlamentarnih diplomata. Mislim da možemo reći da postoji razlika između parlamentarne kontrole s jedne strane i nadzora s druge strane. Kontrola sadržava ovlast nametanja sankcija, da se nameće veto, da se e, stvari vraćaju nazad, a da se postavi veto u odnosu na izvršnu vlast i neke zakonodavne ovlasti u vezi s proračunom ili ratom. A nadzor je meka mjera e, gdje se traži odgovornost od dužnosnika, a nadzor e, uključuje pravo parlamenta da bude konzultiran i da se parlament e, pozove na legitimaciju ili delegitimaciju nekih aktivnosti u odnosu na javnost. A vlade ponekad žele nadzor parlamenta kako bi legitimirale svoje djelovanje pred javnošću. Parlamenti mogu biti donositelji odluka i zakonodavci, na primjer u eh, drugim područjima politike koje su povezane sa e, ZSOP-om. Osim toga, mogu utjecati na vanjsku sigurnosnu politiku dodavanjem još jednim slojem demokracije, parlamentarne e, diplomacije. Da vidimo sada kako stoji Europski parlament. 1990. Roland Biber je rekao da parlamentarno uključenje je važno kako bismo zadržali održivost E, donošenja odluka u vanjskoj politici u situaciji kad Europska unija sve više treba donositi kompleksne odluke, sve perspektive politike, uključujući one parlamenta, trebaju se uzeti u obzir. To je bilo 90. A danas još uvijek neki autori tvrde da rad Europskog parlamenta u ZEVSP-u i ZSOP-u je simboličan. Ja nisam među tima, ali kažem da mnogi autori to tvrde imaju ovlasti prvenstveno u izvršnom dijelu vlasti i e, Europsko vijeće, Vijeće Europske unije e, i SVD imaju druge ovlasti. Ipak, možemo reći da nakon Lisabonskog ugovora Europski parlament je dobio ovlasti nešto samo što se tiče odgovornosti u ZSOP-u nego odgovornosti u e, diplomaciji u vanjskim odnosima. Bez obzira na limitiranu formalnu ulogu, postoje neformalni sporazumi e, koji su ojačali e, ograničenu ulogu u ZSOP-u, uključujući izjavu o političkoj odgovornosti sa SVD-om i dokumente i e, javna saslušanja i akte e, čelnika delegacija. Europski parlament bio je u stanju utjecati na strukturiranje SVD-a, na globalnu strategiju i nedavno na Europski obrambeni fond. Vraćajući sad na pitanje utjecanja na e, ZSOP, vjerojatno se može reći da neformalne ovlasti se vežu za Europski parlament i njegove djelovanje u mnogim područjima. Prvo što se tiče e, donošenja odluka, ali i što se tiče i procesa nakon donošenja odluka. Slučaj nacionalnih parlamenta u sigurnosnoj politici pokazuje nam mnoge situacije što se tiče ovlasti u proračunskom, e, proračunskoj oblasti. To je, na primjer, slučaj sa e, e, pravima vezano uz rad koja su dana na temelju Ustava i postoje razne ovlasti koje su izgubljene. Neke države članice su proširile e, parlamentarnu suglasnost nakon rata u Iraku. Neki su smanjili ulogu nacionalnih parlamenata e, nakon pristupanja NATO-u. 2013. Britanski donji dom je glasovao protiv korištenja e, trupa u sirijskom konfliktu i neki kolege su rekli da zapravo ovdje vidimo novi novu neformalnu konvenciju u, Europskom, u Britanskom parlamentu. E, kolege govore o trendu prema parlamentarizaciji i deparlamentarizaciji istovremeno. I posljednje kažu da demokratske teorije o miru kažu da demokratski proces e, utječe na e, odluke o ulasku u rat možemo reći općenito da utjecaj parlamenta ovisi o parlamentarizaciji e, sigurnosne politike. Dva pitanja se pojavljuju. Na nacionalnoj razini vidimo prošireni neformalni e, sustav suglasnosti parlamenta bez obzira na deparlamentarizirane sustave i na europskoj razini pitanje je hoćemo li svjedočiti sve većem utjecaju parlamenta u sjeni neformaliziranih ovlasti. Na samom kraju možda želimo analizirati ulogu parlamentarne suradnje kao most između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Može li ZVSP i ZSOP biti dodatan sloj ne samo razmjene informacija, nego i mehanizmima eh, odgovornosti uz zsop i kako Europski parlament može odigrati svoju ulogu parlamentarne demokracije i diplomacije e, jačanjem demokratske odgovornosti. Na samom kraju pokušao sam odgovoriti na pitanje koja je uloga parlamenta, Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta u sklopu nacionalne e, parlamentarne kontrole trebamo veću odgovornost parlamenta kroz input, throughput i output, a trenutna fragmentacija parlamentarnih uloga između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta vodi nas do pitanja tko će u budućnosti opravdati e, legitimitet ove politike. Parlamentarizacija ZSOP-a potrebna je na nacionalnoj i europskoj razini jer inače ćemo i dalje imati demokratski, ako ne i parlamentarni deficit u e, ZVSP-u. Hvala. Znači, hvala i vama, gospodine. Sada bih e, dala riječ doktoru Hansu Bornu pomoćnik ravnatelja DCAF-a u Ženevi. najprije hvala gospođo. Hvala vam i na pozivu na, za sudjelovanje ovom skupu. Mislim da je ovo doista jako važan trenutak. Ovo je evo, zadnji predsjedni dan zasjedanja ovog parlamenta. Svi ćemo ići glasati na parlamentarnim izborima u petom mjesecu, u šestom mjesecu će biti formiran novi saziv parlamenta i početkom lipnja, dakle šestog mjeseca, novi parlament će početi s radom. I u biti, evo kad gledamo izvana, i o tome bih upravo s vama htio razgovarati, donekle, evo, se propitujem, dakle, kada pogledamo sve europske zemlje članice, sve imaju odbore o nacionalnoj sigurnosti, odbore o europskom je obrambenoj policiji, ali sve zemlje imaju to, ali Europski parlament to nema, jer ovo je pododbor koji je jako važan. Ne želim umanjiti ništa e, glede značaja ovog pododbora, ali evo kad to sagledamo u ovom trenutku vremenu vidimo da europske države rade sve više zajedno u Peskovu, toj suradnji. Vidim da imamo 35 projekata koji, e, na kojima se radi. I tko će na europskoj razini to nadzirati? Evo, pod odbor, e, bilo bi bolje da bude punopravni odbor, ali evo, to je moja samo <clears throat> prva observacija. Kao drugo, obrana i sigurnost e, u Europi bit će među glavnim prioritetima drugačije ne može ni biti. Oko Europe vidimo cijelo područje nestabilnosti, oko sredozemlja, ali i u Ukrajini, gdje je prije par godina Rusija anektirala dio ukrajinskog teritorija. To je pitanje koje još nije riješeno i dalje imamo e, rat koji je tamo u tijeku. Dakle, Europska unija ima dosta svojih e, jedinica razmišljenih u inozemstvu i za kraj, ne smijemo zaboraviti niti pitanje autonomije Europske unije. Da li se Europska unija može braniti, na primjer? Jer e, sada svjedočimo vremenu kada Sjedinje američke države ograničavaju e, svoje ovlasti u Washingtonu. Imamo predsjednika koji jednog dana misli jedno, drugog dana drugog. Dakle, da li se možemo i dalje oslanjati na Sjedinje američke države kao što je to bio slučaj zadnjih e, desetljeća? Dakle, i to je pitanje koje je jako važno za Europu. Dakle, važno je za Europu stvoriti takozvanu stratešku autonomnost kako bi e, mogla da zajamči vlastitu sigurnost. To je ono što europsko stanovništvo može očekivati od Europske unije. Eto, to su one stvari o kojima bih volio raspravljati i koje sam htio postaviti u kontekstu. A sada ću preći na svoje kratko izlaganje. Ovo sve tehničko, ovo sve tehnička stručna pitanja, ali ovo je političko tijelo, dakle ništa tu nije drugo nego političko, politička rasprava i toga trebamo biti svjesni. Tako da sam danas e, se odlučio usredotočiti na vanjsku obranu i razmještanje snaga izvan Europske unije, a u drugom dijelu interno domaće razmještanje snaga. No najprije mislim da biste trebali znati tko smo mi, ta, koja je to zvijer, taj DCAF, kakva je priroda naše organizacije. Dakle, mi smo zaklada, međunarodna zaklada, imamo 65 država članica u članstvu, sve države članice Europske unije su u našem vijeću i naš mandat je promoviranje dobrog upravljanja u sigurnosnom sektoru. Dakle, promoviranje učinkovitog e, učinkovite i efektivne sigurnosti, odnosno sektora sigurnosti. 70, u 70% smo operativna organizacija, to znači da idemo na teren, radimo s vladama i kako bismo poboljšali dobro upravljanje Vlada, naravno, ne možemo preuzimati stvari u svoje ruke, ali po, asistiramo. A jednom trećinom se bavimo istraživanjem e, i razvojem. Dakle, mi smo istraživački think tank. Dakle, malo ću predstaviti stvar. Evo, sad ću vam pokazati na sljedećem slajdu glavne statistike, dakle 65 članova, 160 članova osoblja, 40 nacionalnosti, 70 projekata, imamo jako bliske odnose sa Europskom unijom i tako naravno sa Europskim parlamentom, tako da mi je jako drago što sam ovdje danas. Sudjelovali smo u radu eh, pododbora SEDE i ranije i Jako nam je drago da smo mogli imati takav odnos. Nismo surađivali samo s SEDEom, već i s odborom LIBE, odborom za unutarnja pitanja i pitanja sigurnosti u Europskoj uniji. Dakle, kao što sam rekao, bavimo se dvijema mm, oblastima, e, vojno razmještanje u inozemstvu i korištenje sile u Uniji. U Europskoj uniji. Dakle, evo, to se temelji se naravno na radu koji smo do sad obavljali. Neću ulaziti više u pojedinosti, no kada analiziramo čime se bavi parlament, onda možemo, možemo napraviti kategorizaciju od pet ključnih e, e, aspekata. Dakle, naravno znamo da parlamenti rade, dakle, bave se zakonodavstvom, proračunskim nadzorom, nadzorom, e, kada dođe do problema, ima skandala, inspekcije, dakle, tu su zatim predstavnici i imamo elektivnu funkciju, dakle imenovanje glavnih najviših dužnosnika u policiji, u vojnim oružanim snagama i tako dalje. Dakle, ne u svim zemljama, ali u brojnim zemljama parlamentarci sudjeluju u potvrđivanju tih ljudi na njihovim funkcijama. Koje su jako važne. Dakle, evo tu vidimo i kod vas povjerenici moraju dolaziti pred vas i govoriti što će raditi i što rade. Što se tiče proračunskog nadzora, to je jedna od najjačih ovlasti Europskog parlamenta. Osobito da se govori o financijskim sredstvima Europske unije. Dakle, ali ove oblasti nisu svugdje jednako raspoređene. To se vidi s primjerom e, razmještanja snaga u inozemstvu. Zatim imamo i trostruku A parlamenta To je obrazac koji koristimo u našem radu. Dakle, ne trebamo samo držati formalnih ovlasti parlamenta, velikih zgrada i tako dalje. S jedne strane imamo pravne ovlasti kojim raspolaže parlament. Dakle, možemo spitati da li, da li parlament sudjeluje u odluci uh, prilikom slanja snaga vani. Drugo su resursi koji su jako važni i e, treće attitude, a e, stav, dakle, kakav se stav zauzima. Dakle, vidimo i čak u najvećim ovlastima kada e, vidimo da ponekad parlamentarci stranke koja je na vlasti, na primjer u nacionalnoj razini, ne žele e, pozivati na odgovornost njihovu vladu ako je, ako je iz njihove stranke, ako su iz iste stranke. Dakle, jako je važno vidjeti kakav je individualni stav parlamenta i parlamentaraca. Dakle, ne bi bilo fair reći da je to svugdje isto. Naravno, parlamentarci su izloženi velikom pritisku e, stranke, struktura. Nije to nešto individualno, već e, to treba sagledati više kao e, kroz strukturu kako je organizirano. Zatim sam analizirao razmještanje u inozemstvu. Dakle, najveći opskr opskrbljivač su Ujedinjena kraljevina, opskrbljivač ljudi, no, 2000 ljudi, onda imamo NATO 30.000 ljudi i Europska unija 4.000 ljudi razmještenih. Dakle, vidimo, e, dakle, najveći, pardon, Ujedinjeni narodi. Dakle, ali vidimo dakle da je Europska unija jedan od najslabijih u tom smislu, dakle glede e, projekcije slanja trupa. EU je uvijek preferirala soft power. Ovdje ne treba govoriti samo o vojnim misijama. Mnoge misije danas su mješovite. Dakle, tu su i politiske snage, ljudi koji znaju kako na izgradnje društva i podrške izgradnje društva, dakle civil, e, civilni civilno osoblje i policijsko osoblje. I ako sad pogledamo tko najviše, najveći doprinos daje misijama Ujedinjenih naroda, onda pet najvećih zemalja nisu članice Europske unije. Moja zemlja, Nizozemska, mogla je biti jedan od najvećih eh, glede slanja vojske, ali ne, nije tome tako. I uglavnom nadzor nad vojnim snagama se događa na nacionalnoj razini, a ne na međunarodnoj razini. Dakle, Etiopija, Indija, Pakistan i Bangladeš su ti koji šalju najveći broj ljudi na teren vojnika. Zatim, pređemo sada na Europsku uniju. Žuta je boja na ekranu, nije baš jednostavno pročitati to, ali pogledajmo malo na ovo slanje trupa van EU. To započinje puno prije nego što parlamenti mogu interferirati. Dakle, treba sagledati sva lica donošenja odluka, postupka donošenja odluka. Prvi je zajedničko djelovanje, vijeće zajedničko djelovanje, onda imamo e, odluka o pokretanju, slanju, a onda imamo same snage na terenu. Često smo fokusirani na razdoblje kada su jedinice već na terenu, a tad je daleko prekasno biti. Pređemo sljedeći slajd. Evo, u Europskoj uniji vidimo da se može parlament parlamentarno sudjelovanje podijeliti četiri skupine. Dakle, u nekim zemljama dođe do prethodne autorizacije, do odobrenja prije međunarodne odluke. E, dao sam dva primjera tih zemalja, Finske i Švedska, zatim tu su zemlje koje djeluju nakon što je Europska unija odlučila razmjestiti snage, dakle nakon što je prvo Europska unija odobri pa onda e, one razmatraju to, onda imamo ove koji imaju savjetodavnu ulogu i e, četvrtu skupinu u kojima parlament ne sudjeluje u donošenju tih odluka. Ono na što bih se ja želio usredotočiti jest, jesu one zemlje u kojima parlamenti ovise onome što odlučuje ovdje u Europskoj uniji. Dakle, u Njemačkoj i Nizozemskoj ovlasti parlamenta su jake onda imamo situaciju u kojoj vlast i vlada dolazi ovdje u Brisel, donosi se odluka, onda idu u Hag ili u Berlin i kažu evo to bismo trebali napraviti, treba djelovati, svakakve stvari dešavaju u toj zemlji u regiji eh, i vi to morate odobriti jer ako ne odobrite onda će nas doživjeti kao nepouzdanima jer to je već dogovoreno i tako Dakle, parlament tu ne preostaje ništa drugo nego da eh, potvrdi eh, to što je već odlučeno. A ako hoćemo imati pravi parlamentarni nadzor, onda parlament mora sudjelovati u tim odlukama prije nego što dođe do, prije nego što ona bude donesena. Ako vi, ako vi to sporovate, onda evo, treba, treba podijeliti ravnopravno od vlasti, dakle vlada odlučuje, ali parlament vijeća i treba razmisliti u kojem trenutku parlament može djelovati, odnosno interferirati. E, evo ovdje imamo neke praktične primjere kako se parlamenti postupaju prema tim razmještanjima neke zemlje poput Švedske. To kod njih zahtjeva puno vremena, dakle moraju e, posebno zakonodavstvo e, izdaju za svako razmještanje izvan Europske unije. Zatim u Finskoj, ako ministri, ministri moraju prije odlaska u Brisel e, objasniti koji će biti njihov pregovarački stav u EU. I treći primjer je jako, jako zanimljiv. Naime, većina država članica imaju zakonodavstva koja su jako stara u biti i bave se prvenstveno vojnim pitanjima, vojnim snagama, a ne policijom. Dakle, u biti oni uopće ne razmatraju mogućnost slanja policijskih snaga u inozemstvo. Iznimka u biti su Luksemburg, Švedska, Finska koje kažu mi ne pravimo razliku između vojne i policijske uniforme. Dakle, svi koji imaju pravo posegnuti za silom trebaju biti pod istim parlamentarnim nadzorom. No, eto, to je opet Možete si reći to je više složeno, mi se nećemo time baviti, mi ćemo to prepustiti vladi i potvrdit ćemo ono što oni kažu. No to su političke odluke i politička pitanja koja trebaju biti donesena u svakoj od e, država članica. Dakle, toliko o slanju vojnih snaga u inozemstvo. A sada bih govorio i o e, korištenju vojnih snaga e, unutar granica Europske unije. Dakle, što se tiče korištenja tu moramo pratiti dva načela. Dakle, prvo je proporcionalnost, dakle svaka, svaka mjera mora biti proporcionalna e, sigurnosnoj prijetnji, a subsidijarnost to treba podržavati, treba podržavati nacionalna tijela vlasti. Mislim da se svi slažemo s tim. Postoje tri vrste unutarnje uloge vojnih snaga, dakle očuvanje e, unutarnjeg reda i mira, slučaj prirodnih nepogoda i stvari koje e, i vojne snage nisu izravno povezane e, uz nacionalnu sigurnost. Dakle, evo, na primjer, ako, dođe do štrajka ili neki katastrofar razmjera i ne kupi se e, otpad, e, onda može, mogu intervenirati snage. To se desilo jednom davno u Ujedinjenoj kraljevni. Dakle, mora postojati ravnoteža između izvršne i izvršne vlasti i tijela koja služe nadzor vlasti, ali isto tako između ljudskih prava i izvršne vlasti. Dakle, postoje jako strogi uvjeti pod kojima parlamenti mogu intervenirati i kada i kako vlade mogu djelovati. No, jako je zanimljivo da pola europskih parlamenta nemaju uloge, nemaju nikakvu ulogu u tome da se proglasi, produži ili prekine izvanredno stanje. Odnosno imaju, pita ih se kada i da li slažu s tim da se proglasi stanje, e, izvanredno stanje, ali ne da li ga se obnavlja, produži ili prekida. Evo, dolazim kraju, mislim da ta obrambena pitanja jesu i trebaju biti jako visoko na prioriteta Europske unije. Možemo to sagledati na različitim razinama, kao što je poboljšanje obrambene suradnje, onda tu su i posebne teme poput e, borbe protiv ekstremizma, pitanje migracije ili e, nadzor e, obavještajnih službi snaga. Dakle, to toliko od mene najljepša. Hvala. Hvala gospodine. A sada predajem riječ eh, gospodinu Kristoferu Lordu iz centra Arena iz Osla. Hvala najljepša što ste me pozvali na ovaj sastanak. odmah bi vam eh, trebao reći da ja vrlo malo znam o obrani i sigurnosti. Ja zapravo eh, više radim na filozofskim abstraktnim pitanjima demokracije, odnosno pravdanja političke moći. Ponekad ulazim u praktičke aspekte kada pokušavam shvatiti na koji način se mogu primijeniti ovi ključni principi na institucije Europske unije. Dakle, bez ovih znanja ja ću vam ipak reći e, zbog kojih pet razloga mislim da parlament ima ključnu ulogu u odlučivanju o sigurnosnoj politici i zašto Europski parlament treba imati tu ulogu zajedno sa nacionalnim parlamentima. Najprije, bez obzira na e, sigurnosnu e, politiku Europske unije i koliko koordinacije i sposobnosti to zahtjeva od država članica. Europska e, zajednička vanjska sigurnosna politika je napravljena u europskim institucijama. U vijeću, odnosno ministarskom vijeću se postiže dogovor države članice često koriste usluge komisije i stručnost komisije za odlučivanje o e, zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici odluke i izjave o sigurnosti akcije i misije se nalaze u samom imenu Europske unije, odnosno rade se u ime Europske unije i e, e, rizik koji se preuzima kroz ovu politiku je kredibilitet Europske unije. Kada se radi o ovim akcijama koje se poduzimaju u ime Europske unije, sve to može dovesti u pitanje kredibilitet i reputaciju Europske unije. Ove misije e, se pozivaju na europske vrijednosti, vrlo često se pravdaju europskim vrijednostima, time što se štite ili promiču europske e, vrijednosti. Europske e, misije imaju kao zaštitni znak europsku zastavu. Države članice kroz e, ove misije pravdaju i kredibilitet vjerodostojnost Europske unije, a onda u tom smislu bi e, sve to trebalo se odvijati pod nadzorom Europskog parlamenta. Zatim, izgradnja e, sigurnosnih kapaciteta s vremenom E, podrazumijeva i određene e, skandale kao i rizike, što znači da e, s vremenom i parlament treba u tome sudjelovati kako bi se znalo na koji način je najbolje postupiti. A najbolje je imati sudjelovanje i nacionalnih i europskih parlamenata. Evo, razmislimo o nizu europskih sigurnosnih inicijativa. Razmislimo o svem onome što je do sad e, urađeno, razmislimo o svemu onome što se sad događa i što će se dogoditi u budućnosti, na primjer borbene skupine, e, skupina za brzo djelovanje, E, agencija za e, javnu nabavu koja ima e, za cilj zajamčiti interoperabilnost vojne opreme Europske unije, objedinjavanje određenih kapaciteta, prikupljanje obavještajnih informacija, a naravno i strukturirana suradnja. Evo, moj kolega je već spomenuo tih 35 inicijative koje se odvijaju kroz strukturiranu suradnju. Države članice na taj način žele ujediniti ujediniti snage. Što više imamo sigurnosnih kapaciteta koji su integrirani u određenu posebnu podjelu rada, sve teže će biti pojedinim državama članicama vratiti se na samodostatnost u e, jamčenju e, vlastite suradnje. Što više budu surađivale i radile na interoperabilnosti e, vojnih obrambenih sredstava, sve će teže državama članicama biti vratiti se na samodostatnost u tom pogledu. Dakle, svaka odluka podjele rada i specijaliziranja ili koordiniranja s vremenom je E, rizik i e, tu se oslanjamo na pouzdanost drugih partnera. Možemo se pitati hoće li oni biti tu kada nam budu potrebni, hoće li doista sudjelovati u misijama kada nam je njihova pomoć potrebna. E, dakle, a odluka ne, o nesuradnji je također opklada. Tu također morate biti svjesni da države članice moraju preuzeti e, rizik i ako odluče surađivati i ako odluče ne surađivati. U opasnom svijetu u kojem e, pojedinačne države članice mogu malo učiniti u jamčanju vlastite sigurnosti, čak i one veće, rizik nesuradnje može biti e, isto onoliko jak kao i onaj koji se e, preuzima kada odlučite surađivati. Sve se to odvija e, pod pretpostavkom da e, što više partnera imate, onda će se više država članica se morati doista obvezati da sudjeluju jer inače se nikako neće moći održati svi standardi za koje se borimo ako se nađemo u sred krize u kojoj se primjenjuju na primjer različiti standardi od strane država članica uzimajući u obzir sve one koji će sudjelovati u tome. Ako partneri se zalaže, zalažu da rade i surađuju zajedno, onda mogu imati korist od e, jednog dugoročnog doprinosa, dijaloga, zaštite ljudskih prava. Sve to služi kao opravdanje objedinjenja uloga, objedinjenja sredstava i kapaciteta i tu E, na scenu stupa uloga Europskog parlamenta kao i nacionalnih parlamenta. Sasvim jasno je da su sve to odluke koje se trebaju donijeti u okviru jednog demokratskog sustava, iako tu odluku donose vlade, ali postavlja se pitanje koje standarde i vrijednosti se e, trebaju e, štititi u okviru europske suradnje i to je nešto o čemu odlučuje parlament. I kao što sam rekao, to se treba odlučiti u jednom kontinuiranom dijalogu kako bi zemlje znale žele li dugoročno surađivati jedne s drugima u izgradnji ovih kapaciteta. Zatim, sigurnosna suradnja je međunarodno javno dobro. Drugim riječima, pojedine države članice ne mogu iz toga biti isključene. teško je isključiti neku državu članicu iz toga. Ako dođe do sigurnosne suradnje, teško je isključiti neku državu članicu iz koristi ove zajedničke suradnje kako onda možete zajamčiti da neke države članice se e, ne izuzmu same iz te suradnje bez da onda one imaju ipak koristi iz ove e, međunarodne suradnje e, ili na koji način nametati negativne aspekte na primjer, ako imate neke države koje koriste velika financijska sredstva u određenom sektoru u kojem postoji i pranje novca, onda se time nameću negativni e, utjecaji i elementi i na druge države koje i nisu u tom krugu. Koji je onda tu problem? Problem je taj da ako postoji opasnost da neke države članice mogu djelovati e, odvojeno, u e, jamčenju sigurnosti ili neke države članice žele nametnuti negativne aspekte na druge države članice ako te države imaju interes u e, činjenju tih negativnih stvari, onda nacionalni parlamenti i Europski parlament trebaju e, moći se izjasniti o tome. Zato se ne smije izuzimati niti jedna zemlja. Četvrto, bez neke vrste suradnje parlamenti se mogu osjećati ograničenim e, da dovedu u pitanje određene sigurnosne odluke koje e, bi individualne države članice, kojima bi se individualne države članice mogle usprotiviti. Hans je o tome govorio, na primjer, ako neke države članice ne smatraju se pouzdanim partnerima u određenim e, sigurnosnim misijama. A čak i se može čak i domaće e, jake institucije ili jake države članice se mogu e, ustručavati, e, dovoditi u pitanje određene odluke o kojima se već dogovorilo u Europskoj uniji jer se želi zadržati reputacija strukture suradnje, reputacija i ugled vlastite države članice, ugled reciprociteta koji postoji, e, ugled e, iskazivanja solidarnosti također. Mislim da je to još jedan važan razlog zašto mora postojati koordinacija među parlamentima. I ovdje mogu spomenuti čak i e, te utjecaje do kojih dolazi kroz Europski parlament. To je jako važno zato što je to povezano sa mojom petom i posljednjom točkom, a to je suradnja među parlamentima, među nacionalnim parlamentima i sa Europskim parlamentom, jer to nam može omogućiti da se suočimo sa najvećim poteškoćama koje e, parlament s kojima se parlamenti suočavaju, a to je asimetrija informacija vizavi izvršne vlasti. Zapravo ovo je vrlo složen način da se kaže nešto vrlo jednostavno. Asimetrična informacija znači da vlade obično znaju mnogo više o sigurnosnim problemima nego sami parlamenti kako onda parlament može riješiti taj problem e, asimetričnih informacija? Najbolji način da se to riješi je da se izgradi stručnost, a to se izgrađuje s vremenom. To je veliki problem s kojim se suočavaju nacionalni parlamenti. Vrijeme koje je potrebno nacionalnim parlamentima da e, vrše nadzor nad e, doprinosom svojih vlada u donošenju odluka na europskoj razini je vrijeme koje nacionalni parlamenti onda ne provode e, vršeći nadzor nad nacionalnim vladama u onome što oni rade na nacionalnoj razini. Zato je smisleno imati e, Europski parlament koji može svakodnevno raditi na pitanju nadzora odluka i politika koje se donose na europskoj razini. A onda informacije koje prikupi Europski parlament od svih vlada Europske unije se može e, prenijeti nacionalnim parlamentima koji onda i oni mogu koristiti i mogu na taj način vršiti nadzor. Dakle, jaka odgovornost nacionalnih parlamenta ovisi o odgovornosti Europskog parlamenta. Razmislite o tome. Uh, Hvala najljepša svima. A sada predajem vam riječ, možete postavljati pitanja ili dati komentare. Najprije bih e, <clears throat> htjela ja reći par riječi i uputiti pitanje gospodinu Hansu Bornu o statusu od odbora za sigurnost i obranu, odnosno e, mogućnosti da to postane samostalni odbor. Mi imamo našu zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku u Europskoj uniji, a također imamo i zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. U oba ova područja naročito u zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, glavna vlast je u rukama država članica. Iz mog iskustva u ovim područjima znam da je od velike vrijednosti za ovaj pododbor činjenica što smo povezani sa radom afeta. Mi vrlo usko surađujemo i na taj način možemo razgovarati o svim sigurnosnim izazovima. I to je jako važno. To je važno također i radi rasprave o plaćanjima i dugovima povezanim uz europske integracije kao i e, europsku obranu i sigurnosna pitanja. Vi ste sami spomenuli izazove e, na jugu i istoku Europe. Problem je taj što postoji percepcija prijetnji koja trenutno nije e, jednaka u cijeloj Europskoj uniji. Situacija je možda nešto bolja sada i možda ćemo, smo sada nakon ovog saziva došli do neke ujednačenije slike, odnosno percepcije prijetnji, što će nas dovesti do toga da možemo djelovati u raznim područjima glede zajedničke sigurnosne i obrambene politike. No, ne postoji e, niti jedna misija ZSOP-a na istoku i zapravo e, nitko e, se ne želi angažirati na ovom području. Mi možemo sada raspravljati o razlozima za takvu odluku, ali to su činjenice. Mislim da e, sve uprave se ne tretiraju na isti način i iz mog iskustva kao i iz mojih e, saznanja mogu reći da se SAD povukao iz svih pitanja vezanih uz europsku sigurnost i to je tema za medije, a ne toliko tema za činjeničnu raspravu jer eh, SAD je ipak prisutan na teritoriji Europe ponekad više nego što je to potrebno i mi eh, a zato naša politika ostaje povezana uz eh, transatlantski savez. Mi mislim da moramo biti e, iskreni i smatram da većina mojih kolega nije sigurno želili da ovaj pododbor postaje puni odbor. Mislim da bi nam to moglo ograničiti područje interesa jer u nacionalnim parlamentima imate odbor za vanjska pitanja koja se bavi e, sigurnosnim i obrambenim pitanjima, zatim imate odbor za obranu koji se bavi uglavnom pitanjem e, kontrole ili nadzora vojnih operacija i situacijom u vojsci a što se tiče Europske unije, to je još uvijek dosta nejasno. Ta situacija je još uvijek dosta nejasna. Sada predajem riječ gospođi Mudi Vajs, predsjednici odbora, Hvala. Zahvaljujem gostima. Imali ste vrlo zanimljiva izlaganja. Pokušat ću postaviti pitanje e, što bi bio odgovor na ono što ste rekli. Možete odgovoriti na to na bilo koji način koji smatrate prikladnim. Mi imamo e, razna viđenja funkcioniranja Europskog parlamenta. Vidjeli smo eksplicitno kroz rad ovog odbora ali i vidjeli smo to kroz razvoj Europskog obrambenog fonda s proračunskim pitanjima i drugim područjima gdje smo bili u stanju kvalitetno odraditi našu zakonodavnu funkciju. Ali to će se trebati bolje razviti jer bez sumnje u sljedećoj komisiji ćemo imati e, širu funkciju obrane koja će se razviti i mm, ja smatram da trebamo e, odbor za sigurnosti i obranu koji neće biti pododbor nego pravi odbor i time ćemo imati pravu odluku u nadzoru politika u području sigurnosti i obrane trebamo imati zakonodavnu e, funkciju, moramo biti u stanju suodlučivati u toj domeni i zato moramo imati e, punopravnu ulogu. I trebamo sagledati mogućnosti širih funkcija u tom području. Postoji još jedna stvarnost naše trenutne situacije, onoga što će se dogoditi u budućnosti. To je da ćemo trebati sve više donositi odluke i poduzimati nešto na kolektivnoj razini jer pojedine države članice neće moći pojedinačno odgovarati na izazove koji su pred nama. I time dolazim do, još e, do jedne stvari koje ste svi e, spomenuli i profesor Lord je to rekao. A radi se o važnosti e, normi i vrijednosti koje unosimo u proces donošenja odluka. Ako uzmete to u obzir iz perspektive donošenja, poduzimanja nečega u budućnosti, e, treba vidjeti kako ćemo izbalansirati ono što Europska unija radi. Tu je i pitanje reputacije. Ono što Europska unija radi u humanitarnom području, na području stvaranja kapaciteta. Tu trebamo vidjeti i e, iz perspektive misija i poduzimanja radnje u misijama. Tu se e, obvezujemo u pogledu naših vrijednosti i kako ćemo sve to uravnotežiti u budućnosti. Mislim da će to biti izazovno za nas. Moramo našu ulogu ozbiljno shvatiti i trebamo formalizirati našu ulogu. U budućnosti ćemo imati i još izazova. Imat ćemo nove tehnologije. Imat ćemo, na primjer, onu o kojoj se mnogo e, priča, a to je umjetna inteligencija u obrani. E, to je nešto što se razvija u cijelom svijetu i moramo shvatiti koji će biti propisi koje će primjenjivati. Europska unija ovdje ima veliku moć. Ako uzmete u obzir, na primjer, o tome se govorilo jučer na drugom sastanku, ako uzmete u obzir digitalnu sferu, platforme se razvijaju u Americi, ali pravila se donose u Europskoj uniji za te platforme. Dakle, to je nešto što trebamo svakako vrlo ozbiljno shvatiti. vrijednosti su jako važne kad donosimo propise. I tu se želim vratiti na ono što ste vi rekli, profesore Lord. Rekli ste nešto jako važno. E, još uvijek nismo došli do našeg cilja, e, što znači da trebamo imati ekspertizu. E, moramo biti i stručnjaci u tome, ali ne samo to, moramo biti u stanju prenijeti našu stručnost i pretvoriti je u nešto što će funkcionirati, pogotovo kad mislimo na demokratsku razinu i pritom mislim posebice na nacionalnu razinu. E, ja živim u državi gdje e, to možda nije najbolje uspjelo. E, mislim da to trebamo smatrati lekcijom koju treba naučiti i moramo shvatiti da moramo popraviti stanje koje je nas, nastalo, odnosno vezu između europske, razine Europske unije i nacionalne razine. Što se tiče soft powera, vi ste to jako dobro opisali. Treba intervenirati u ranoj fazi. Što se tiče soft powera i ja želim također reći da uloga parlamenta u e, pregovorima 27 e, članica Europske unije bila je dobra Imali smo mnoga konstruktivna područja e, gdje se pokazalo da je dobro da Europski parlament bude uključen u proces donošenja odluka od samog početka. I možda mi možete i navesti neke druge primjere prije nego što se dođe do odluke za da ili za ne ili neke druge formalne odluke. Hvala vam. Izlaganje su bila jako zanimljiva. Hvala, gospođa Sabine Lausing. Hvala, ja ću govoriti njemački. Sačekat ću da stavite slušalice. Hvala. Zahvaljujem na ovim izlaganjima koja su bila e, vrlo opsežna. I ja se slažem e, s mnogo toga ovo je posljednji sastanak našeg mandata. Ja već e, deset godina sjedim u ovom pododboru i već deset godina promatram e, politiku obrane koja se jako razvila na razini Europske unije. Interes e, javnosti, međutim, nije se razvio u, u toj domeni i zato bismo o tome trebali porazgovarati. Postoje li možda neki nedostaci na parlamentarnoj razini zbog čega nemamo dovoljno javnih rasprava o toj temi? Kao što je rekao gospodin Juncker u svojim govorima, mnogo smo toga učinili. posljednje dvije godine učinili smo nešto što nismo uspjeli prethodnih 20 godina, to je rekao gospodin Juncker. I upravo zbog toga mi bismo trebali razviti parlamentarnu kontrolu e, procesa suodlučivanja, bez obzira na to što mi smatramo o militarizaciji Govorili ste o mnogim temama. Ja smatram da je jako važno povesti ovu raspravu i prije i poslije što znači da nas vrlo često obavještavaju naknadno o određenim događajima. To je već samo po sebi negativno u pogledu parlamentarne kontrole. Htjela sam se dotaći još jedne teme, a to je mogućnosti koje mi imamo kao europski zastupnici. Bez obzira na razne strukturalne mogućnosti koje imamo, eh, postoji velika razlika u informacijama koje mi dobivamo. Netko je rekao da bismo mi trebali biti oni koji prosljeđuju informacije nacionalnim parlamentima u pogledu sigurnosti i obrane. A vrlo često je upravo suprotno. Ako trebam detaljne informacije, onda se ja moram obratiti kolegama, zastupnicima iz njemačkog parlamenta, jer oni imaju veći pristup čitavom nizu informacija koje nama nisu obično dostavljene. klubovi Njemačkog parlamenta imaju, podastiru zahtjeve u vezi s tom temom i dobivaju odgovore koji su ispisani na mnogo stranica. Mi možemo postaviti maksimalno tri pitanja od 200 riječi i tri tjedna čekamo na odgovor. Dakle, ja vas pitam, što vi mislite o tome? To je možda mali detalj u ovom vrlo širokom kontekstu. Međutim, što mislite, koji bi trebao biti rok za dobivanje odgovora kako bismo upravo mi dobili te informacije koje nam onda trebaju u našoj e, funkciji suzakonodavca? Doktor Born je govorio o policiji i vojsci. Rekao je da postoje neke vojne misije a u drugim slučajevima to mogu biti policijske misije. Unutar Europske unije mnoge misije se definiraju građanskim misijama, to su policijske misije. E, a imamo tu i e, dodatnu potrebu da se e, imaju zajednički standardi, da se te dvije stvari spoje. Mi smo pododbor, a netko je rekao da bismo trebali biti e, pravi odbor. Vanjska politika je posljednjih godina e, zakomplicirala, ona je postala obsežnija zahvaljujući SVD-u. Mi nemamo vanjsku civilnu politiku ili samo politiku razvoja. U svim sektorima postoji također i vojna komponenta. Kad bismo mi sada postali odbor, a ne pododbor za obranu, iako postoje proračunska sredstva za razvojnu pomoć koja se odvajaju, ali onda imamo i vojni kontingent unutar toga. Ja smatram da to ne bi bilo u redu. To bi bilo kompliciranije e, što se tiče same kontrole. Što se tiče pojedinih država i država koje iskorištavaju situaciju, možda to možemo sagledati i sa drugog stajališta. Jutro smo na odboru AFET razgovarali o donošenju odluka većinom glasova. Neki su rekli da pojedine države mogu sudjelovati ako imaju nekakvu korist od toga. Drugi, ako ne žele sudjelovati, mogu to odbiti. Dakle, trebaju financirati intervencija čak i ako su protiv takvih intervencija. Osim toga, neke države članice e, su slabije, neke države članice su jače što se tiče financiranja, dakle ponekad je teško odlučiti e, u tom pitanju. Nakon toga imamo pitanje unutarnjih poslova, o tome se je danas također bilo riječi. Mislim da je to jako delikatno područje i već smo govorili o intervencijama u slučaju e, prirodnih katastrofa i intervencijama vatrogasaca i tako dalje. E, govori se ne samo o prirodnim katastrofama, nego o katastrofama koje je uzrokovao čovjek. E, uzmimo ovdje memorandum, Grčku, ulogu Njemačke u vijeću ulogu Njemačke i Francuske u vijeću sa svim vojnim implikacijama. ako e, civilno stanovništvo u državi članici kaže da to ne želi i usprotivi se tomu, što ćemo onda napraviti? Hoćemo li imati e, vojnu intervenciju unatoč protivljenju naroda? Malo sam sada e, karikirala, ali htjela sam reći da je ovo vrlo opsežna rasprava i mi trebamo jasna pravila što se tiče, na primjer, u Njemačkoj vojne intervencije u e, civilnom društvu. Mogu vas zamoliti da zaključite, kaže predsjedavajuća. Da, mogu reći da imamo e, razna osjetljiva područja. Ovo je vrlo opširan, opširno područje. Gospođa Amudi je rekla da sada uz fond za obranu svi smo uključeni u ovaj projekt. Možemo reći da ili ne. ako onda ništa ne napravimo, ex post e, nas prozivaju i onda nam mogu reći da sve ono što smo napravili nije bilo baš u redu. Hvala. Oprostite što sam zakasnila na sastanak. Bila sam na glasovanju na drugom odboru pa sam propustila prvi dio ove rasprave i ono što ste objasnili. Ja dolazim iz Švedske, vi ste spomenuli Švedsku. Mislim da imamo jako dobar sustav. Mi donosimo zakone kad razmještamo jedinice bilo gdje. Mi želimo znati što oni rade, e, postavljamo granice, vremenske granice i granice za njihovo postupanje. Dobili smo, dobivamo prijedlog vlade i onda mi prijedlog možemo usvojiti, prihvatiti u parlamentu i nakon toga imamo i e, moć kontrole. Na primjer za Afganistan mi smo to radili svake godine, svakog prosinca smo imali e, novo donošenje zakona u Afganistanu zato što parlament treba odlučiti o prijedlogu vlade i moramo reći što će naše jedinice tamo raditi bez obzira na sve ostalo. Mi želimo znati što naše jedinice čine, želimo im nametnuti naša pravila. Taj sustav, ja smatram da nam ne odnosi previše vremena, ponekad možda i da, ali mi ponekad razmještamo jedinice vrlo brzo kad je to potrebno. Zato ponekad trebamo donijeti zakone vrlo brzo, brzim postupkom. Ako vi kažete da to odnosi previše vremena, možda e, se to može krivo shvatiti. Ja mislim da je to ipak jako važno za funkciju kontrole parlamenta. To je naša glavna zadaća. Htjela sam ići reći isto što je rekla Sabine. Vi ste rekli da bismo barem trebali imati nekakvu vrstu parlamentarne kontrole u vezi s onime što smo odlučili na europskoj razini. Pa da, mnogo toga se događa u području obrane, pogotovo što se tiče fonda za obranu. Sada imamo program za industrijski razvoj za 500 milijuna 2019. i 2020. godine, a sada imamo 13 milijardi za Europski fond za obranu i sve je to na temelju ugovora. Mi trebamo imati e, ovlasti kontrole i odlučivanja što bismo trebali imati u radnom programu ili što ne bismo trebali imati. Mi moramo se o tome izjasniti. Nemamo e, moć veta i nemamo delegirane akte. Dakle, kakvu kontrolu bismo mi trebali vršiti kako vi vidite situaciju? E, parlamentarne kontrole kad govorimo o fondu za obranu. Ja stvarno ne shvaćam kako bismo to bili u stanju kontrolirati. Hvala gospodin Freund, izvolite imate riječ. Hvala najljepša, evo ja se ispričavam što sam zakasnio na sastanak. Teško je vjerovati, vjerovati no e, među ovom nekolicinom zastupnika imate dvoje iz neutralnih zemalja, i Švedske i u mom slučaju iz Austrije. Tako da ne znam da li to mogu e, reći da je uzrok tome moj neutralni, moje neutralno porijeklo, ali evo, kako sam došao u ovaj dom, a tome nema tako dugo, no eto, barem ovih zadnjih pet godina, dakle, od kako sam došao uvijek sam tvrdio da nam je najprije potrebna jaka zajednička vanjska politika. A tek onda se možemo predijeliti za zajedničku obrambenu politiku. Jer uvijek je tako bilo, barem po mom mišljenju, uvijek je europska snaga bila u tome da diplomatski djeluje zadnji dobar primjer jest iranski nuklearni iranski dogovor oko nuklearnog pitanja, gdje je Europa imala važnu ulogu. I pod dojmom sam da sada stavljamo ogroman naglasak na ovu novu europsku obrambenu strategiju, jer jednostavno nismo uspjeli objediniti, ujediniti europsku vanjsku politiku, pa onda si kažemo ajmo pokušati nešto drugo. I nisam uvjeren da je to dobra ideja. Mislim da bismo trebali koncentrirati sve svoje snage, da tako kažem, e, u vanjsku jedinstvenu, zajedničku vanjsku politiku koja bi trebala biti samostalna europska vanjska politika utemeljena na našoj brojnosti od 500 milijuna stanovnika i temeljena na tome kolika smo gospodarska sila, a ne na nečemu što sve u svemu se možda nikad neće realizirati. Dakle, nemojte me krivo shvatiti. Ja nisam nekakav pacifist, nisam ja od onih koji bi rekli nemam ja ni ne želim imati nikakve veze s vojskom, e, iako u nisam služio vojni rok, ali što mi može biti samo na čast s obzirom na austrijsku politiku. No, evo, s obzirom na trenutnu situaciju s Rusijom, Kinom, pa čak i transatlantski odnosi, europljani moraju nešto napraviti, moraju nešto poduzeti. Ne možemo uvijek čekati da Amerikanci prvi djeluju da najprije stvore neke okolnosti koje, kojima će trebati rješenja, pa onda su Amerikanci ti koji nude naravno prvi rješenje za zbrku koju su i sami stvorili. A onda mi interveniramo poslije i... Ne, nisam mislio na to kao cilj djelovanja Europljana. Ne, nego volio bih da mi pomognete s tim pitanjem, dakle, da li... E, stavljamo da li srljamo pred rudo ili šta. Dobro, hvala. Evo sad ću svakim, svakom e, od panelista dati po pet minuta za odgovor, izvolite. Hvala, hvala sva vaša pitanja, odgovore i misli na kojima ćemo morati naravno još dodatno poraditi doma. No, evo, htio bih se nadovezati na nekolicinu ideja koje smo mogli čuti. Dakle, što se tiče pitanja načela i pitanja vrijednosti, mislim da je to Simon Duke, naš kolega koji je nažalost preminuo prošle godine, koji se puno bavio sigurnosnom politikom u svom istraživačkom radu i kada je analizirao ulogu parlamenta u jednom zajedničkom projektu u kojem je sudjelovao i profesor Lord u mreži Jean Monnet, dakle to je bio projekt eh, pod imenom Paco. on je u svom ključnom eh, prilogu na zadnjoj konferenciji došao do zaključka da principijelni pragmatizam se može samostalno tumačiti u kontekstu globalne strategije. I rekao je, možda bismo to trebali posmatrati na sljedeći način. Europski parlament i općenito parlamenti mogu biti te institucije koje će stvarati principe. I taj pragmatizam e, e, bi trebao pripadati izvršnoj vlasti. I to je zanimljivo i nadovezujem se na ovo što je profesor Lord rekao, u smislu da institucije u Europskoj uniji se trenutno, zajedno trenutno razvijaju europsku vanjsku politiku. U tom smislu Europski parlament je u dosta nezahvalnom položaju, pa i njegovi odbori. S jedne strane vi razvijate politike, a istovremeno također ih trebate nadzirati Europski fond za Europski obrambeni fond je jako dobar primjer. Dakle, u njemu nije sudjelovao Europski parlament, ali ga mora nadzirati. Dakle, u njegovom stvaranju nije sudjelovao, ali ga mora nadzirati. Dakle, kako, kako ta odgovornost, e, kako se može održati ta odgovornost za stvaranje principa i da li je to moguće napraviti i ići u nadzor. Po mišljenju, obrambena strategija i Europski obrambeni fond od početka djeluju kao politički projekt. Politički projekt pokazivanja toga da je Europska unija doista u stanju surađivati u tim oblastima, dakle da se ide još korak dalje u integraciji, no i u tom slučaju Europski parlament po mom tumačenju jako nezahvalnom položaju jer je, bio, jer je velika, velika potpora integraciji daljnjoj integraciji i integraciji vanjske politike Europske unije. Dakle, pitanje koje se postavlja dugoročno jest da li je sposoban i da li će biti sposoban pokazivati žuti crveni karton kada u toj obrambenoj strategiji i njenoj provedbi dođe do nekih stvari i krene se nekim putem kojim parlament ne želi ići. I tu također je jako važno razmišljati o alternativama, o blažim načinima da se to radi. Vi ste to spomenuli. Mislim da je Europski parlament najjači na određeni način eh, kada se radi o nadzoru instrumenta, financijskih instrumenta ali tu je i operativni dio posla Europske unije. Dakle, čini se da nadzorom na sredini razdoblja i nadzorom financijskih instrumenata, poput eh, instrumenata za doprinos stabilnosti i miru, dakle, to su instrumenti koji daju mogućnost Europskom parlamentu da djeluje. Dakle, a u kojem bi to odboru trebalo raditi? Pa Mislim da to zavređuje odbor koji će u datom trenutku moći objediniti sva ova pitanja, jer to je najveći problem kako trenutno stvari stoje, jer europska vanjska politika i vanjsko djelovanje, pa i sigurnost i obrana imaju svaki e, svoj odbor. Vidjeli smo zadnjih pet godina pa i više da se sve radi takozvanim integriranim pristupom, tako da imate postupak donošenja odluka koji je odjeljen, ali politike su više osmišljene zajedno, jedinstveno i tako da trebate imati jedno tijelo koje će to sve nadzirati. Eto, to je moj osobni stav. Hvala vam. Hvala. Doktor Hans Born, izvolite imati riječ. Hvala, hvala najljepša. I želim zahvaliti na iznimno vrijednim, eh, dobrim eh, pitanjima. Puno toga se o tome može sve reći, ali evo želio bih naglasiti par stvari. Predsjednice, evo, hvala vam što ste to naglasili. Ne radi se o prijetnjama, već i o percepciji prijetnje i to može, i ta percepcija je različita, ovisno gdje se nalazimo u Uniji. Dakle, meni se čini da poimanje prijetnje nije tema koju treba prepustiti isključivo e, vojnicima i vojsci. To je političko pitanje i u žiži je tih pitanja. I čini mi se da takve rasprave trebaju biti razmotrene u ovom domu i onda tu, tu najbolje vidimo kakve su razlike u pristupu i dakle to bilo jako važno napraviti. To je doista od ključnog značaja. Dakle, da li te rasprave trebaju biti vođene u pododboru ili u odboru, Znate, to su kao kućna pravila kako ćete organizovati dom. Dakle, na vama, vi ste suvereni i vi odlučujete kako ćete se organizirati. No, evo, različiti zastupnici su iznijeli svoje stavove i možemo zaključiti da se da Europska unija ubrzava svoje djelovanje na polju e, obrambene politike i naravno da će vjerojatno doći do povećanja napetosti glede nadzora e, i odgovornosti e, djelovanja na polju obrane u ovom domu ili će se to smatrati kao minorno pitanje. Mislim, to ovisi o budućem sazivu. I slažem se s vama, predsjednica, ako imate različite odbore, onda imate problem sa koordinacijom rada. Tako je uvijek. Dakle, ako ovaj odbor odluči imati zaseban odbor, imat ćete jako dobre strukture, e, dakle imate politiku za vanjske odbore i kolega iz Austrije dobro to rekao, dakle treba jako dobro koordinirati rad sa obrambenom i sigurnosnom politikom. I rasprava o vrijednostima i normama je jako važna isto tako ja sam outsider e, e, iz Europske unije, dakle doslovno živim u Ženevi, Švicarskoj i vidim da su vrijednosti Europske unije postale sve važnija tema i puno se razgovara o tome što je to, zašto se zalaže i što predstavlja Europska unija i to je jako dobra, važna rasprava koju treba voditi u tom introspektivnom radu. Jako mi je drago vidjeti da ste se svi povezali, da ste svi povezali norme vrijednosti sa pitanjima odbrane i sigurnosti. Kolegice iz Vidne Kraljevine, znate kad vas slušam, tako mi je, tako mi je žao što, što nas napuštate jer dajete takvu kvalitetu raspravi da je to veliki gubitak. No, mislim da ste u pravu. Da, da, naravno, vidjet ćemo još što će biti. The issue of artificial intelligence, I think, will become hugely important. And uh, uh I, I think uh, Pitanje umjetne inteligencije postaće jako važno u budućnosti. Europska unija treba vidjeti kako se pozicionira u tim raspravama. Dakle, jedna je da li će se zalagati za totalno ukidanje takvih uh, vrsta oružja i u Ženevi se vode rasprave o tome i ili ne znam, to je na pličarima da se vidi da li, dakle treba vidjeti da li ćete također e, eh, baviti se pitanjem valjane odgovornosti u upravljanju. Dakle, to su jako teška pitanja. Ja osobno ne znam da li bi se treba baviti pitanjem, dakle, ne, ne pitanjem kako treba upravljati, jer to je nekorektno politički gledano pitanje, jer to se ne može određivati. No, Evo, ne znam, ne znam još kako, kako rješavati te stvari. Zatim tu je pitanje Švedske. Jako mi je drago što ste postavili to pitanje. Ja sam to e, naznačio u svom radu kao primjer dobre prakse. I kad izvršna vlast kaže, ah, parlamentu treba jako puno vremena. Ne, ne, to su gluposti, to su, to su koje štarije. Parlament može jako brzo djelovati kada je to potrebno. <laughs> I brže od, od vlade izvršna vlast kaže da parlament e, pušta da informacije cure. Pa informacije najčešće je to suprotno, informacije najčešće cure s vrha, a ne e, od ozdo, odnosno iz parlamenta. Dakle, htio sam naglasiti, dakle, kako e, je praksa se razvila kako je Švedska prišla, pridružila se Europskoj uniji. No, od kako ste prišli Evo, toliko, toliko od mene za sada. Još jednom hvala vam što ste me pozvali i što sam mogao sudjelovati u ovome. Hvala vama, profesore Lord, izvolite. Evo, ja bih mogao probrati par pitanja koja se tiču normi, tehnologija, informacija i stručnosti, ekspertize. Jedan od velikih problema s kojima se, koji parlament ima je da se bavi tolikim vrstnim stvarima, moraju biti razne političke e, zvijeri. 70-ih je netko rekao da bi u parlamentu trebali jednostavno raspravljati, debatirati i ne bi trebalo donositi nikakve e, izvršne odluke. To bi trebalo prepustiti vlasti, vladama. U biti, e, ono što se radi jeste da se treba opravdati svako mišljenje u usporedbi sa svakim drugim. Dakle, svako mišljenje mora imati svoje, svoju validaciju i to je jako teško napraviti. Lover opinions. I mean, that's great. That's deliberation, and that's what we really want to try and get out of parliaments. But still, it's very difficult. No, ipak jako je teško uh, parlamentima zadovoljiti takve kriterije. Dakle, evo, jedan drugi mudrac prije stotnog godina rekao je što bi parlament trebao raditi jeste trebali bi to biti parlamentarci koji rade. Dakle, ne bi trebalo svoje vrijeme e, ne bi trebalo svo vrijeme provoditi raspravljajući, već bi trebali raditi u vladi i na primjeni provedbi svih tih svojih odluka koje donose i čak baviti se tim strašnim, strašno kompliciranim pitanjima kao što su tehnologije. Dakle, parlament treba debatirati, treba raditi, imaju ograničeno vrijeme na raspolaganju. Onda ste i vi postavili pitanje, gospođo Mundi, što napraviti sa izvršnim tijelima koje treba nadzirati? Što ako nemamo dovoljno ovlasti kontrole? Dakle, cilj bi bio dakle, da dakle, radite zajedno u izradi politika, ali kako to napraviti kad vi kao parlamentarci nemate e, ovlasti kontrole e, izvršne vlasti u brojnim politikama, ako nemate zakonodavne ovlasti, ako nemate proračunske ovlasti. I netko je rekao da nemate mogućnost e, nametanja veta u nekim poljima. Pa evo, možda postoji nekoliko načina na koji bi vlasti, odnosno izvršno, izvršno tijelo, što god bilo u izvršnoj e, suradnji, e, koje god to tijelo bilo u Europskoj uniji, dakle, postoji način da utičete na njih. Imate e, ih mogućnost osramotiti. Dakle, svaki parlament to može napraviti i postavljati dovesti ih u nelagodan položaj, dakle dovesti, e, dovesti ih u situaciju u koju ne, ne mogu dati odgovarajući, odgovarajući odgovor, dakle tu ih dovodite u nelagodan položaj i to je jako važna i, i moćna ovlast. A drugo, izvršna tijela moraju razmisliti o tome što će se desiti ako stvari krenu po krivu u politikama za koje su odgovorni, osobito kada se radi o ozbiljnim i opasnim stvarima kao što je razmještanje sigurnosnih snaga. A ono što ih može izvući iz gabule, ako stvari krenu krivo, jeste ako imaju e, ako su se dobro opravdali pred izabranim tijelom kao što je parlament prije što su donijeli odluke onda mogu reći stvari su krenule krivim putem ali mi smo učinili sve što smo mogli i ovo je potvrđeno i tako dalje Dakle, evo, to osobno, to e, se može primjenjivati na razmještanje sigurnosnih snaga. Na kraju sam spitali da li treba imati obrambenu politiku i da li je to dakle da li se srlja tu ili ne kada se radi o ZSOP-u. Teško je e, vidjeti dakle što treba prvo staviti, dakle da li treba staviti prvo vola pa onda kola iza njega, ali ne znamo šta je starije e, kokoš ili jaje. Znate, dakle, to je nešto što možemo reći i ovdje u ovoj raspravi. Jasno treba u svakom slučaju odrediti prioritete. Najviše hvala kolege. vrijeme za ovu točku dnevnog reda je iscurilo, isteklo. I molim vas da samo počas našim uvaženim govornicima. Poštovane kolege, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o programu rada Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane. Sa nama je gospodin Alain Alexis, načelnik odjela u glavnoj upravi GROW. dakle u odjelu obrana 1 Europske komisije. Predajem vam riječ i žao nam je što malo kasnimo s ovom točkom. <coughs> Bonjour, merci. Merci beaucoup. Dobar dan. E, hvala najljepša gospođo predsjedavajuća što ste nas pozvali, što ste nam pružili priliku da kažemo nekoliko riječi o EDIDP-u. Kao što e, samo ime govori, ovo je Europski program industrijskog razvoja u području obrane, dakle ne radi se o programu za obranu. E, cilj ovog programa je zajamčiti suradnju među poduzećima i zbog toga jedan od preduvjeta suradnja najmanje E, tri poduzeća iz tri države članice. Rezolucija koju je usvojio parlament, e, a i vijeće, predviđa da komisija priprema dvogodišnji radni program sa e, godišnjim pozivima, od kojih će prvi biti objavljen za nekoliko dana, a drugi početkom 2019. godine. Radni program je komisija usvojila 19. ožujka, nalazi se na web stranici komisije. Radi se o programu rada koji ne identificira projekte, već kategorije projekata koji će moći dobiti e, potporu e, nakon natječaja. Kako smo mi izradili ovaj program rada? Mi smo se oslonili na prioritete koji su utvrdili su zakonodavci u temeljnom aktu. Parlament i vijeće su identificirali četiri velike kategorije prioriteta e, priprema, zaštita, raspodjela i upravljanje obukom kao i e, posebna kategorija koja je jako važna za potpore malim i srednjim poduzećima. Dakle, program rada se temelji na ovim političkim prioritetima koje su utvrdili su zakonodavci. Na temelju toga mi smo pripremili radni program uzimajući u obzir tri vrlo važna elementa. Prvi element je taj da moramo uzeti u obzir utvrđene prioritete u temeljnom aktu, ali isto tako razviti inkluzivni pristup, što znači da razvojni program se ne tiče samo nekoliko država članica ili nekoliko velikih poduzeća, već taj program rada mora moći omogućiti svim tvrtkama država članica da sudjeluju. Dakle, ta inkluzivnost je jako važna za uspjeh cijelog projekta. Treći element koji je važan u pripremi programa rada je dosljednost. Dosljednost u odnosu na druge akcije koje se poduzimaju na europskoj razini, naročito zajednička obrambena politika glede obrambenih kapaciteta, ali isto tako i E, zajednička vanjska i sigurnosna politika koja ima isti cilj. Mi jamčimo tu dosljednost e, kroz kategorije programa rada koje su u potpunosti u skladu sa zajedničkom sigurnosnom politikom. Na temelju elemenata koji su na našem raspolaganju možemo procijeniti da danas barem 20 projekata zajedničke sigurnosne politike mogu ući u kategoriju programa rada. Dakle, mogli bi ući u tu kategoriju jer naravno najprije moraju proći natječaj, ne postoji automatsko dodjeljivanje projekata. Što se tiče sadržaja programa rada, mi smo eh, objavili, mi ćemo objaviti devet poziva 2019. godine i 12 2020. godine. 2021. godine ćemo imati dva programa E, za e, svjetsku razinu, odnosno to su projekti koji će moći e, imati financijska sredstva bez prolika kroz natječaj. Od devet poziva na predloge imamo pozive koji pokrivaju sva područja obrame, obrane, zračni prostor, morski prostor i tako dalje. Među kategorijama imamo nadzor zračnog prostora, kibernetičku obranu koja je jako važna i koja se tiče programa za 2019. i 2020. godinu. Tu imamo potražnju od strane država članica, imamo i kategoriju za e, svemir e, kao i e, kategoriju za nadzor mora, kategorija o budućim pomorskim platformama, to je također jedan od naših prioriteta. Također imamo kategoriju koja je se tiče više područja o umjetnoj inteligenciji, dakle to se može ticati raznih područja to je važno za razvoj naših kapaciteta, a imamo i horizontalne kategorije koje se tiču malih i srednjih poduzeća, a to je jedan od uvjeta koji stoji u uredbi. Za tu kategoriju ćemo imati dva poziva, jedan koji će biti organiziran 2019. godine sa 7,5 milijuna i 2020. E, godine za 10 milijuna eura. Mi ćemo pokušati napraviti razliku među ovim pozivima E, i vremensku, e, vremenski odmak kako bi se mala i srednja poduzeća mogla pripremiti za oba ova poziva i to će omogućiti onim malim i srednjim poduzećima koji nisu u stanju prijaviti se 2019. godine da to učine 2020. Kao što sam rekao, postoje i dva projekta koja će se ticati izravne dodjele sredstava, to je predviđeno uredbom. Dva projekta su spomenuta u programu rada najprije Euromal novi dronovi e, sa, uz proračun od 100 milijuna eura za dvije godine. Radi se o sustavu dronova koji ne postoje u Europi, a koji odgovaraju kriterijima utvrđenim u uredbi. Drugi projekt e, se tiče ESOR-a. Radi se sustava e, razmjena sigurnih informacija gdje imamo 37 milijuna eura proračuna za dvije godine. Radi se o dva programa koja će se izravno dodjeljivati, dakle za sad još uvijek nisu donesene odluke e, o njima. Za vrijeme finaliziranja programa rada komisija će javiti tim konzorcijima da imaju pravo sudjelovati u tim programima, no naravno oni će morati prvo dati sve dokumente kojima jamče E, da ispunjavaju sve uvjete i da su uvjeti cijelog programa ispunjeni. Tek nakon toga, ako su svi kriteriji ispunjeni, ti konzorci će imati potporu Europske unije. Što se tiče e, sume koja će se dodijeliti svakom poduzeću, ta suma će ovisiti o vrsti e, akcija koje predlože konzorci. Kao što znate, u uredbi se predviđa 20% za prototipe, a to može ići čak i do 100% za druge akcije. U ovim pozivima na prijavu e, ćemo najaviti da za prototipe ili druge akcije početni intenzitet će biti nešto niži jer u uredbi se predviđa i sustav bonusa za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća, naročito preko graničnih i sustav e, bonusa za PESCO, što znači da ćemo 100% dodijeliti u početnoj fazi, a to znači da ćemo de facto eliminirati bonuse za mala i srednja poduzeća jer e, sustav pomoći ne može e, preći tu razinu od 100%. Dakle, na samom početku ćemo imati 65% za sve akcije, a e, nakon toga imamo još bonus od 35%, što bi e, nas dovelo do onih 100%. Za prototipe imamo sudjelovanje od 20% na samom početku, uz mogućnost bonusa, ako mala i srednja poduzeća budu sudjelovala a bonus može iznositi 35%, uključujući i bonus za projekte PESCO. E, nešto što je jako važno i što dovodi do zabune, kada govorimo o bonusu za mala i srednja poduzeća, ne radi se bonusu koji je namijenjen samo za mala i srednja poduzeća, već za konzorci koji uključuje i mala i srednja poduzeća. Dakle, bonus se dodjeljuje samom konzorciju, uključujući i velikim poduzećima koji su dijelom tog konzorcija. Još jedan element koji je važan, a koji se tiče samog postupka i vremenskih rokova, dakle poziv na prijevu za 2019. godinu će se objaviti za dva dana, 4. E, travnja. Poduzeća će moći se prijaviti do kraja 8. mjeseca. A nakon što dobijemo e, predloge, komisija će provjeriti e, kriterije prihvatljivosti, provjerit će također i kriterije za dodjelu projekata koji su predviđeni uredbom uz e, potporu naravno neovisnih stručnjaka. Na temelju toga ćemo pripremiti jedan e, popis poduzeća koji će moći e, uživati ove fondove i na kon tog predloga ćemo donijeti konačnu odluku o poduzećima koje će e, sudjelovati u programu do kraja godine. Istovremeno ćemo pripremati i poziv na prijavu za 2020. godinu koji bi trebao biti objavljen već u siječnju sljedeće godine. Hvala. Mm-hmm. Actually, we've had no Čini mi se da se nitko ne javlja za riječ. A, da, gospođa Modi ili gospođa Lozing. Izvolite. Hvala. Zapravo sam htjela samo dobiti jedno pojašnjenje. Sigurna sam da će moja kolegica postaviti nešto detaljnija pitanja Možda sam propustila tu informaciju. Vi ste govorili o devet poziva na prijavu koji su već objavljeni za odnosno predviđaju se da 2019. i 2020. godinu. Zanima me što se tiče tih vremenskih rokova, je li to usklađeno sa onim odabirom tvrtki koje će biti odabrane krajem godine? Ako je, onda me zanima koji su vremenski rokovi za ona dva glavna predloga e, Eurodron i ESOR. Možda sam propustila sve detalje o tome, ali bilo bi vrlo dobro kada bismo dobili to pojašnjenje kako bismo znali na koji način će se to odvijati. Također što se tiče programa rada, mi smo upravo imali jako zanimljivu raspravu na e, pododboru. Možda ste i čuli jedan dio nje jer smo malo prekoračili vrijeme, glede sudjelovanja Europskog parlamenta i činjenice da želimo više sudjelovati i u ovom postupku koji se tiče vašeg rada. E, tako da bi vrlo rado čula E, prijedlogi s vaše strane kako naš pododbor može više sudjelovati i u vašem radu. Hvala, gospođa Lojzing. Hvala. Evo, želim postaviti jedno pitanje. Što se tiče doprinosa, i prilagodbe faktora, naročito za eurodroni, onih 100 milijuna, tu ćemo imati 500 milijuna od država članica. Zato tu se radi o pet puta većoj sumi. Pa se pitam kakvi sporazumi su potpisani među državama članicama. A također 19. ožujka komisija je rekla koji projekti će se financirati uz onih 125 milijuna koje dodjeljuje komisija. To je bio prvi put da je Europski parlament dobio taj dokument, ako se ne varam. Pa me zanima na koji način se odvijala kontrola parlamenta što se tiče ovih projekata. Hvala. E, mene zanima zapravo, mene zanimaju buduće e, pomorske platforme, ako nam možete nešto više o tome reći. A sada vam predajem riječ, izvolite. E, hvala. Evo, najprije što se tiče poziva na prijevu imat ćemo 15 poziva koji će biti objavljeni 2019 godine, odnosno 9 pa, i 12 za 2020. godinu. Za 2019. godinu ćemo istovremeno predložiti još dva e, projekta, dakle koji ne moraju se prijavljivati na natječaj. E, prvi o Eurodronu, a drugi o Esoru. Dakle, oni neće biti u natječaju, što znači da ćemo u narednim tjednima pisati konzorciju, nadležnim konzorcijima kojima ćemo onda reći da nakon odluke u okviru programa rada komisije e, želimo dodijeliti toliko i toliko milijuna za razvoj djelovanja u okviru ovih projekata. Također ćemo zatražiti od tih konzorcija detalje o kriterijima prihvatljivosti i o detaljnim akcijama koje namjeravaju provesti, o realizaciji kriterija e, koji su utvrđeni uredbom. Sve to će se finalizirati u nekoliko narodnih mjeseci i nakon što to sve analiziramo, ako su uvjeti ispunjeni, komisija će predložiti dodjelu određene sume E, tim konzorcijima e, za e, male RPAS i ESOR. Dakle, radi se o dva paralelna programa. Što se tiče poziva na prijavu za 2019. godinu i vremenskih rokova, mislimo da ćemo do Božića analizirati sve predloge i da ćemo imati popis odobranih predloga za 2019. godinu. Nakon toga će se morati E, pregovarati o e, drugim e, tehničkim aspektima, što znači da će tek početkom sljedeće godine se to moći realizirati. A za izravnu dodjelu sredstava vremenski rokovi će biti isti, jer trebamo dati vremena konzorcijima da odgovore na naša pitanja, da mi to analiziramo i mislim da će tad već biti Božić. A za 2019, odnosno 20 godinu. Postupak će biti isti. Mislim da ćemo 2020. godine moći objaviti e, poziv na prijevu već u siječnju, ali postupak će biti isti. E, e, Što se tiče eurodrona, za sad je predviđena suma od 100 milijuna za dvije godine. Prema elementima koje smo dobili od država članica putem komitologije, Cilj je da se financiraju studije izvedivosti i e, dizajna o e, razvoju ovih kapaciteta a to financiranje nikada neće e, postići onih 100% koji su predviđeni u uredbi jer studije izvedivosti i dizajn su e, aspekti koje komisija može financirati do 100%, no mislimo da nećemo doći do tih 100% jer je sam proračun 100 milijuna. Ako financiramo 100%, onda to znači da bismo 500 milijuna morali uložiti za ove kapacitete a za e, ove projekte sudjelovanje će biti nešto niže. E, vidjet ćemo u odnosu na ono što nam kažu konzorciji, ali vjerojatno nećemo preći 15 e, ili 20% cjelokupnog troška te akcije. Što znači da ako budemo financirali 20%, države članice će financirati preostalih 80%. To je logika kojim se vodimo u ovom programu. Komisija dakle mora tražiti da države članice preuzmu odgovornost za te projekte kako su financiranje Europske unije ne bi bilo uzaludno, e, ali se radi o kapacitetima koje su potrebni Europskoj uniji. Europska unija financira početak razvoja tih kapaciteta, a to dovrše države članice. Dakle, e, države članice financiraju razliku. Što se tiče pripreme e, radnog programa, priprema tog radnog programa se odvija u skladu sa e, nadležnom uredbom. Znate koje, mi znamo koje je stajalište Europskog parlamenta, mi primjenjujemo samo tekst e, takav kakav je. Za vrijeme pripreme dokumenta u komitologiji razmjenjuju se dokumenti. Kao što znate, kada se svi sastanemo za raspravu o programu rada, mi utvrdimo dnevni red, e, izradimo zapisnik tih sastanaka i to se onda e, prenosi naravno europskim institucijama među kojima i Europskom e, parlamentu i mislim da ste sve te informacije dobili za vrijeme pripreve programa rada. I think that... Mislim da nema pitanja. Tako da zahvaljujemo našem gostu na ovom sveobuhvatnom e, izlaganju o programu EDIDP. To je jedna od važnijih tema naših rasprava u pod odboru za sigurnost i obranu i mi ćemo nastaviti e, tu temu obrađivati u sljedećem sazivu parlamenta. Hvala. Molim vas da ostanete u sali. Nastavit ćemo za nekoliko minuta. Za pet minuta imat ćemo govornika koji će nas obavijestiti o vrlo zanimljivoj temi. Colleagues, please Poštovani kolege i kolegice, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Ovo je posljednja točka na dnevnom redu za danas. I e, također posljednja točka na dnevnom redu ovog saziva za ovaj odbor. Želimo sada govoriti o novim sigurnosnim izazovima. To je naša tema i čast mi je što mogu još jednom pozdraviti ovdje kod nas gospodina Pedra Serana, veleposlanika koji je zamjenik glavnog tajnika u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Zahvalni smo mu što je prihvatio naš poziv i došao na ovu raspravu lijevo sjedi eh, gospodin Jan Havrenek eh, koji dolazi iz ureda glavnog tajnika NATO-a. Dobro nam je poznat. I posljednji gost je gospodin Tomaš Valašek, direktor u Carnegie Europu. Kolege, tema je sama po sebi izazovna i pozdravljamo raspravu ambasadore Serrano. Veleposlaniče, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zadovoljstvo mi je što sam na ovom odboru. Želim eh, odati priznanje radu ovog odbora tijekom saziva parlamenta. Imali smo sjajnu suradnju i vi ste nas također potaknuli da napredujemo u važnim koracima u pogledu obrane unutar Europske unije. Koji su izazovi koji nam predstoje? Prvo što bih htio istaknuti je to što su to stvarno veliki izazovi, ogromni izazovi, gotovo isti izazovi koje smo imali na početku prije pet godina. Ali nešto smo dobili tijekom posljednje tri godine, to je veća svijest o tome kako su ti izazovi međusobno povezani, o čemu se tu radi i kako ćemo reagirati na te izazove. Posljednjih godina na europskoj razini smo dosta napredovali. Mi smo se pripremili na e, odgovor na te izazove i to na složan način. E, o tome ćemo uskoro govoriti. Izazove ne možemo riješiti jednim ili dvama instrumentima moramo pokrenuti energiju koja postoji unutar Europske unije i država članica kako bismo bili uspješni. Također želim podcrtati da je globalna strategija koju je visoka predstavnica 2013. godine predstavila odigrala važnu ulogu. Dakle, imamo ključne elemente kako bismo protumačili stvarnost s kojim se suočavamo i izazove koji su pred nama i kako bismo potaknuli odgovor Europske unije. Većina naših nastojanja e, su u prezentaciji strategije i mi smo vođeni gospođom Mogarini napredovali u rješavanju nekih pitanja, a naše zamisli se održavaju u globalnoj strategiji. Jedan od ključnih odgovora možda je to što ako želimo biti uspješni u rješavanju izazova, onda moramo se više angažirati na međunarodnom planu. Vidimo razne izazove i prijetnje u Europskoj uniji, terorizam, organizirani kriminal, e, kontrola migracijskih tokova. Nećemo moći riješiti ove probleme ako se budemo zatvorili unutar granice Europske unije. Mi se moramo angažirati s našim partnerima i to je ključna poruka. Moramo osigurati to da Europska unija ima jaču ulogu na svjetskoj sceni kako bismo zaštitili naše vrijednosti i promovirali ih. To je također dio onoga što smo shvatili proteklih godina, a surađivali smo s potporom Europskog parlamenta, posebice ovog pododbora. Ako uzmemo obzir same izazove, možemo reći da Europska unija jest e, sada suočena s mnogim krizama. To smo vidjeli u proteklih pet godina. Nažalost, e, izazovi nisu nestali dvije godine, 2011. i 2014. godina bile su ključne. 2011. doživjeli smo arapsko proljeće i vidjeli smo što se dogodilo u svijetu. 2019. godine sada vidimo rezultate arapskog proljeća na razne načine. Bolje shvaćamo koje su bile e, sile iza tih događaja i e, sada vidimo koje su posljedice s kojima se trebamo suočiti. Kao posljedica 2011. godine e, rekao bih da imamo e, tri glavne pozornice. Prvo imamo veliku krizu na Bliskom istoku, Siriji, Iraku i Jemenu. 2015. i 2014. godine bio je tek početak, pravi početak bio 2011. godine, ali onda je bio sam početak krize. Sad smo na kraju krize u Siriji i rata u Iraku. Jedno moramo zapamtiti, kriza nije nestala. Ako to uzmemo obzir kao pojedinačne konflikte u Siriji, Iraku ili Jemenu, zapravo to nije istina, to nisu pojedinačni sukobi. Radi se o regionalnom traženju e, ravnoteže u moći i to traženje ravnoteže nije stalo, još uvijek je u tijeku. Neke su posljedice bile e, pokretanje nove vrste e, terorizma, dajša i otvaranje e, fenomena kao što je migracija. 2015. godine u Europi smo imali čak milijun ljudi koji su pokušali ući u Europsku uniju, mnogi su bježali od sukoba i oni su imali legitimni zahtjev za međunarodnom zaštitom. Kada e, se otvori jedna ruta, onda će se i drugi uputiti tom rutom i to ima posljedice na sigurnost Europske unije. U stvarnosti problem obuhvaća ne samo te manifestacije problema i imamo e, te konflikte koji su još uvijek neriješeni. 2011. Imali smo i sukob u Libiji koji je povezan sa sukobom na Bliskom istoku. Još uvijek nismo našli rješenje za to, mada smo donijeli važne mjere, kao u slučaju Bliskog istoka. Destabilizacija Libije još uvijek nam prijeti. Imamo rute krijumčarenja koje idu kroz Libiju i dolaze do Europske unije. Treće, e, još jedan element posljedica iz 2011. je situacija u Sahelu e, gdje imamo destabilizaciju zbog sukoba u Libiji. 2012. smo vidjeli mali e, tamo su također nastale terorističke skupine, imali smo destabilizaciju Sahela, to je jedno od područja gdje moramo biti aktivni što se tiče razmještaja instrumenata, instrumenta humanitarne prirode, razvoja, e, ZSOP-a. To je također pitanje zabrinutosti. I još jedno pitanje, koordinacija ovih e, država e, koje trebaju biti u stanju uspostaviti stabilnost u regiju kroz G5 Sahel. I još nešto što sam htio spomenuti, e, odnosi se na 2014. godinu, 2008. godinu, to je istočna fronta odnos sa Rusijom i ono što je Rusija poduzela, a što je utjecalo i tu se radi o kršenju teritorijalnog integriteta Gruzije, Ukrajine 2014. s aneksijom Krima mi kao Europska unija smo to osudili i imamo sukobe na regiji Moldova, Transnistrija i Gorski Karabah. Uloga Rusije je sada u prvom planu. E, ponovno smo otkrili neke e, prijetnje koje zovimo hibridnim prijetnjama, imaju kibernetičku komponentu odnos s Rusijom se dramatično promijenio u posljednjih pet godina. Od partnera s kojim smo imali dva samita godišnje, Rusija je postala država s kojom sada imamo razmimoilaženja, pogotovo zbog kršenja teritorijalnog integriteta Ukrajine i Gruzije. I zbog toga se naš odnos dosta promijenio. Treći element, osim 2011. i 2014. godine i sukaba vezanih uz sigurnost u Europi, želim spomenuti još treći element, a to je e, geostrateški rivalitet. Imamo situaciju Rusije koju sam upravo opisao sa aktivnim angažmanom na međunarodnim frontama izvan granica i imamo još e, dinamičnu Kinu koja dolazi na scenu u ekonomskom i tehnološkom pogledu se širi i e, to je e, druga najveća svjetska ekonomija nakon SAD-a i imamo veću ulogu Kine u međunarodnoj politici, to je također važno. Osim toga, imali smo promjene u SAD-u. E, došlo je do politike Amerike na prvom mjestu s određenim posljedicama. Imamo unilateralizam u mnogim djelovanjima. Propitujemo multilateralni pristup i to mnogo primjera. I djeluje se e, Mm, na vlastitu inicijativu u mnogim pitanjima. SAD je trebao biti najveći međunarodni partner Europske unije, ipak eh, naš odnos je poremećen. Imamo eh, situaciju koju možemo nazvati geostrateškim eh, rivalitetom. I ako pogledamo Europsku uniju, shvatit ćemo da bez obzira na makrotrendove i e, smanjenje broja stanovnika, smanjenja stopa rasta i drugih ekonomskih indikatora, mi kao Europska unija i dalje smo e, važna ekonomska industrijska sila, diplomatska sila, ali i u području obrane smo jaki ako uzmemo u obzir agregirani e, proračun za obranu država članica. Mi smo vjerojatno jedna od najvećih velesila na svijetu, ali moramo osigurati to da djelujemo složno i s kapacitetima koje imamo moramo osigurati e, promociju naših interesa i obranu naših vrijednosti. To je situacija u kojoj se sad nalazimo, imamo izazove, imamo prijetnje koje su oko nas i moramo shvatiti kako će Europska unija pokrenuti sve svoje energije i odgovoriti na te izazove. Rekao sam da izazovi na njih se ne odgovara samo kroz instrumente sigurnosti i obrane. Moramo biti mudri što se tiče ekonomije, industrije i kako ćemo se zaštititi u kibernetičkom prostoru. Ali obrana igra važnu ulogu za ovaj odbor i proteklih godina smo poticali instrumente koji bi Europskoj uniji dali veći kapacitet u području obrane. To su instrumenti suradnje za razvoj e, kapaciteta. O tome možemo razgovarati kasnije, neću sada ulaziti u detalje. Tu je PESCO, tu je EDF, drugi instrument je financiranja za koordinaciju ili za uočavanje potreba CARD, koordinirana godišnji pregled i tako dalje. Znači to smo sve učinili kroz razvoj e, obrambenih kapaciteta. Osim toga, poboljšali smo mogućnost upravljanja krizama sa razvojem inicijativa i e, planiranjem e, kontrolno-upravljačkih sustava. Razvili smo također važnu inicijativu koje, o kojoj se raspravlja, to je Europski kapacitet za mir e, kojim ćemo se angažirati s partnerima u području suradnje za stvaranje mira kako bismo dali doprinos svjetskom miru i stabilnosti. To su stvari od velike važnosti. Na samom kraju želim govoriti o našem angažmanu s partnerima, zato što nam je potpuno jasno da Europska unija važan subjekt ali nijedan subjekt sam ne može se suočiti s veličinom izazovima koji su pred nama i zato Europska unija treba surađivati s partnerima. A u pogledu partnera mogu reći da smo proteklih godina pridali veliku važnost e, odnosu sa NATO-om. Imamo dvije zajedničke deklaracije iz srpnja 2016. i srpnja 2018. godine. To je bio ključni okvir u kojem smo identificirali 74 zajedničke akcije za provedbu gdje smo imali proces stalnog angažmana između Europske unije i NATO-a na razini osoblja, a sada proširujemo taj kontekst i PSI i druge strukture osnažujemo kako bismo ulogu Europske unije u obrani proširili ukorak e, sa odnosom s NATO-om. E, upravljanje krizama i druge inicijative dati će doprinos e, dijeljenju opterećenja između Europske unije SAD-a u Europskom savezu i razvoj kapaciteta bit će u skladu sa zahtjevima NATO-a odnos s NATO bio je glavni stup e, u našim nastojanjima da se suočimo s izazovima u obrani sigurnosti proteklih godina. I to mogu reći za odnos sa sad sa UN-om, e, protuterorizam i neširenje oružja bila su područja gdje smo surađivali, a što se tiče Afrike, mnoge krize s kojima se suočavamo su u Africi i mi smo eh, sa dokumentom koji su koji je potpisan između predsjednika komisije koji je potpisao predsjednik komisije odredili smo suradnju s Afrikom u pogledu eh, upravljanja krizama, sigurnosti. To je memorandum o razumijevanju koji je potpisan i eh, to je multilateralna osnova na kojoj možemo i dalje nadograđivati i naše napore u rješavanju ovih izazova. Hvala što ste me pozvali na ovaj sastanak. Drago mi je što ću moći odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam. Serano. A sada predajem riječ Janu Havraneku, političkom savjetniku glavnom tajništvu NATO-a. Hvala. Dobar dan želim, uvažene predsjednice, članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo. Hvala vam na pruženoj prilici da vam se obratim na ovom zadnjem eh, zasjedanju i da govorimo o budućim sigurnosnim izazovima. Iako predstavljam NATO ovdje, želim vam se obratiti kao privatno na osoba, netko kome je jako stalo do transatlantske suradnje i neću se ograničiti na službenu ulogu u NATO-u. Ova razmjena gledišta orijentirana je ka budućnosti, želim iskoristiti ovu priliku i spomenuti prošlost, jer kao što znate, 2020. 19. bila je godina e, obježavanja mnogih događaja i sada će se obilježiti 70. ta obljetnica NATO-va, proširenja NATO-a saveza i prošle godine smo proslavili 20. 15. 10. 10 20. 15. takozvano posthladno ratovsko proširenje i članstvo Europske unije nije bilo jednostavna stvar za mnoge zemlje i hvala vam što ste toliki trud uložili u tome. Dakle, od 2014. vidjeli smo neviđen porast prijetnji, u sigurnosnih prijetnji u i oko Europi, kao što to je poslanik se rano e, dobro opisao. To je bilježeno ruskom agresijom u Ukrajini i stalnom nestabilnošću u europskom susjedstvu. A kao odgovor NATO je poduzeo najveće jačanje kolektivne obrane od 1989. E, i radio na odbrani od terorizma i zajedničke sigurnosti E, to nas je učinilo sigurnijim, ali istovremeno svijet dalje ostaje opasno mjesto. Rusija i dalje e, ne uvažava međunarodno pravo i sporazume, e, koristi hibridne tehnike protiv nas, kiber napade i narušava demokratske izbore i Moskva je nastavila svoju vojnu doktrinu razvija svoju vojnu doktrinu. U Južnoj Euro... Usprkos e, dakle, porazu daješa, nije južno sredozemlje nije stabilno, istovremeno E, diplomacija, trgovina, inovacije, i, ali konflikti sve više su česti u kiberprostoru. I moram priznati da kada sam dolazio ovdje, imao sam konceptualno problem sa e, konceptom nadolazećih sigurnosnih prijetnji. Da kažem zašto, evo privlačim još pozornost na prošlost. Naime, tijekom hladnog rata Sovjetska e, Sovjetski savez vodio je, vodio operacije kupovine zapadne tehnologije. Jedan takav slučaj opisan je u e, Kukavićem jajetu, u knjizi Kukavićem jaje, gdje se govori o e, hakiranju, e, ruskom hakiranju iz i na taj način stjecanje nove zapadne tehnologije, dakle, a to je knjiga iz 86. Dakle, to nije ništa novo i to je sastavni dio geopolitike već desetljećima i jako dobro se u, ulazi u današnji svijet. No, samo se tehnologija promijenila, ali namjera ostaje ista. Dakle, najveća razlika u usporedbi sa prošlošću jeste ritam, brzina tih promjena e, u kojima se sigurnosne prijetnje očitavaju od ove brzine promjena pravi je izazov za političare dakle ta brzina. Dakle, da se uvidi međusobna povezanost između konvencionalnih sredstava i korištenja E, sukoba, sukobljavanje novih tehnologija. Dakle, sve to komplementarno razmještanju, e, razmještanje bojnih jedinica i financijsko djelovanje mogu biti kompatibilni u smislu ostvarenja geopolitičkih e, strategija. Dakle, krajnje je vrijeme da promijenimo način na koji osmišljamo geopolitiku i sukobe u politici, da se pristupi dakle holistički sprječavanju sukoba Dame i gospodo, 5G, dakle sljedeća generacija mobilne tehnologije, ubrzat će e, automatizaciju, virtualnu umjetnu stvarnost, e, po, ubrzat će digitalizaciju društva, e, poslovnog sektora i ljudske interakcije, ali tu je mogućnosti ratovanja, špionaže i tako dalje. Dakle, danas povlačimo jasnu crtu između kibersigurnosti i kiberobrane, no u budućnosti razlika neće biti tako jasna. Tradicionalne podjele između vanjske i unutarnje sigurnosti prestaće postojati ili bit će ograničena samo na par od temeljnih e, načela glede korištenja sile. E, Naša društvo ovisit će o digitalnim infrastrukturama i suradnja sa privatnim sektorom eh, bit će jednako važna kao i tradicionalni sektor obrane. Razvoj oko mreža 5G i kines, eh, kod kineskog giganta Huawei, Huawei je sudski je, razmatra se na sudu. Eh, sada je rečeno da 5G mora biti strateška, a ne tehnološka stvar i cijeli svijet, a ne sama Unija, moraju e, koordinirati svoje, svoje odgovore. Ja želim reći da je povijest pokazala da kada Europa i Amerika udruže snage da su najjači. E, kao što je zamjenica glavnog tajnika nato Rosa rekla, države se prilagođavaju kako bi bile u prvom redu izrade novih tehnologija kako bismo e, poboljšali svoju otpornost. Radimo na jačanju kiber e, obrane. Cilj je da budemo jednako e, učinkoviti na polju kibernetičko kao što smo na kopnu, e, zraku, moru. Tu se borimo protiv terorizma. Pozitivno, na pozitivnoj strani radimo na umjetnoj tehnologiji kako bismo to koristili za pružanje odgovora u slučaju prirodnih nepogoda. Što se tiče kiber prijetnje, radimo simultano s partnerima Europske unije. Kiberobrana je dio portfelja obrane i jasno je da e, se, da se može pokrenuti odgovor po članku petom. E, u komandnoj strukturi NATO-a E, nacionalne kapacitete integrirati u NATO operativne snage. To može biti jako učinkovito. Na primjer, to se koristi protiv ISIS-a u Siriji i Iraku. Nekoliko saveznika već je dobrovoljno ponudilo svoje nacionalne kapacitete NATO, među kojima su SAD, Ujedinjena kraljevina, Nizozemska, Estonija i Danska. saveznici to u, potpunosti prihvataju isto kao što e, u potpunosti prihvataju i sva e, materijalna sredstva na terenu poput tenkova, zrakoplova i tako dalje. Vidjeli smo do sad nezabilježenu suradnju između osoblja e, različitih zemalja kada se radi o pružanju otpora u okviru kiber obrane no cilj nije dodavati još dodatne slojeve birokracije ili projekat suradnje između osoblja. Ne, nas pro tome, NATO je, Europska unija i NATO i SAD moraju imati politički pristup e, i više resursa kako bi se ti problemi rješavali u budućnosti. Takav pristup počinje sa pravim političkim razgovorima poput ovoga koji danas vodimo. Najljepša hvala. Thank you, sir. Now I... hvala vam. Not the please wait. <laughs> Nije kraj, sačekajte još malo. Uh, Imamo odličan treći doprinos u ovoj raspravi i to je gospodin uh, Tomaš Valašek, direktor uh, Carnegie Europe. Thanks, Madam Chairwoman, Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća što ste mi dali priliku da govorim pred Europskim parlamentom. Gospodine veleposlaniče, dame i gospodo. Ja ću ovdje nadovezati se na ovo što je rekao moj kolega, ne samo zbog e, bivšeg čehoslovačkog jedinstva, već zbog toga što mislim da e, mi imamo dosta toga zajedničkog. E, vrlo puno vremena razmišljamo o prijetnosti o prijetnama koje su pred nama, o kapacitetima koji nam nedostaju, a mnogo manje govorimo o tehnološkim promjenama i onog što e, može biti ključno. Zato se želim usredotočiti na to. I ovdje moramo govoriti o uvođenju tehnologija, o tome da se radi o mnogo e, važnim instrumentima od konvencionalnih e, oružja. Ovdje zapravo moramo shvatiti što je e, umjetna inteligencija i kako nam ona može pomoći u budućim ratovima. Pokušat ću se usredotočiti na jedan drugi ugao, a to je e, naša obrambena diplomacija. To je zapravo zadatak svih nas ovdje u ovoj prostoriji ili je barem bila moja zadaća e, prije kada sam bio veleposlanik u NATO-u. O čemu tu govorim? Govorim o načinu na koji e, mi, e, koji predstavljamo Europske unije, predstavnici Europskih Europske unije idemo u bitku. Zapravo ne možemo se sami boriti. E, moramo se boriti svi zajedno. Činjenica je da svih 28 država članica imaju različitu povijest, različitu kulturu, različite pretpostavke o korištenju e, određenih instrumenata u ratnim operacijama. Ali usprkos tim razlikama mi možemo voditi niz e, operacija u okviru NATO zbog toga što imamo jako kompleksne rituale i postupke, kako god da ih nazovemo, a radi se o vrlo ključnim koracima koji e, zadržavaju naše jedinstvo. Mi objedinjujemo e, naše obavištene podatke, iako se ne slažu svi sa tim, ali e, to radimo u svim zemljama, malim ili velikim. Mi također imamo politički nadzor nad operacijama mi naravno vjerujemo vojnim e, zapovjednicima, ali isto tako želimo zajamčiti da svi 28 država članica odradi onu zadaću koja je nužna u svakom koraku operacije. Dakle, za svaku operaciju koju uključuju i e, PESCO, a i e, NATO-ve operacije, mi imamo što za reći. Također, želimo zajamčiti da imamo na raspolaganju sve kapacitete dosta unaprijed tako da utječemo i u eh, radu svih eh, politika ulaganja u kapacitete eh, i tu također manje zemlje imaju što za reći isto kao i veće. Kada govorimo o 28 ili u slučaju NATO-a 29 zemalja koji sudjeluju u operacijama, ovdje to možemo postići samo zahvaljujući tome što se temeljimo na onom što nas ujedinjuje, a ne onom što nas e, razjedinjuje u operacijama koje vodimo. Naravno, mora postojati i povjerenje kao i e, mehanizam konsenzusa kako to sve sudjeluje, udjeluje na nas, odnosno utječe na i nas i kakve to veze ima sa tehnologijama. Postoje određeni trendovi koji mogu ugroziti e, rad naših institucija i to se razvija u posljednjih 20 godina. Kako i zašto? E, po, glavni trendovi o kojima govorim je automat, su automatizirani e, ratovi uz pomoć bespilotnih e, letjelica. E, naravno, njih mogu kontrolirati ljude, ali isto tako se može koristiti i umjetna inteligencija koja onda može učiti iz svojih greški i prilagoditi svoje djelovanje. Ja ovdje sada ne želim govoriti o tome je li to ispravno ili nije, ali samo želim reći da vrlo mali broj zemalja je dosta napredo u ovom području. E, ne rade na tome samo Kina i SAD, već i europske zemlje koje aktivno razvijaju ovu tehnologiju i radi argumentacije želim reći da je vrlo vjerojatno da će se to e, i zabraniti donekle u bliskoj budućnosti. Ovo nije sada e, moje samo moje mišljenje o tome treba li do toga doći ili ne, ali mislim da e, ovdje ne postoji e, konsenzus e, među svim silama i zato mislim da ove tehnologije treba razviti prije nego što se donese odluka o tome hoće li se to zabraniti ili ne. E, na koji način se to može e, koristiti u budućnosti? Dakle, postoji mogućnost da se vode ratovi uz pomoć bespilotnih letjelica, a kako institucije se onda uklapaju u to? Kada razmislite o ovome, zapravo e, isključuje se ljudska ruka iz toga i ubrzavaju se operacije. Angažmani za koji je bilo potrebno nekoliko dana ili tjedana kada u tome sudjeluju ljudi, će se sada odvijati samo u roku nekoliko minuta i to će predstavljati e, presedan u odnosu na e, sve izazove e, za, koji, za koje odluku treba donijeti čovjek. Na koji način ćemo vršiti politički E, politički nadzor nad ovim operacijama za koje je potrebno nekoliko e, minuta. Mi naravno imamo postupak za donošenje odluka, e, dakle postoji postupak koji se mora ispoštovati za donošenje odluka ili poduzimanje akcija, ali to u budućnosti možda neće biti moguće ako će biti potrebno samo nekoliko minuta za određene operacije tu također se treba imati dosta povjerenja u zapovjednika kao i u e, opremu i kapacitete kojima će oni upravljati. Jedinstvo među državama članicama je nešto što treba naglasiti. Zašto? Zato što samo mali broj zemalja razvija ove tehnologije. Radi se o vrlo kompliciranim i skupim tehnologijama, dakle moraju postati mogućnost da se to integrira na sofisticiran način, naročito kada govorimo o bespilotnim letjelicama ili softverima ili algoritmima sve države članice nemaju to na raspolaganju. Mi e, u odnosu na NATO nemamo taj problem raspodjele tereta jer e, ali ni u Europskoj uniji situacija neće biti jednostavna ako samo dvije ili tri zemlje imaju tehnologiju koja je potrebna za zajedničke operacije. Vidjet ćete da to nešto može predstavljati problem u budućnosti u odnosima među zemljama u Europskoj uniji. I treće, što možemo učiniti kako bi se povećalo povjerenje među državama članicama u slučaju da dođe do tehnologije koja e, ne funkcionira kako treba. To je problem sa umjetnom inteligencijom, e, naročito strojevima koji se koriste sada. E, ti strojevi moraju prilagoditi ponašanje za vrijeme operacije, moraju učiti od svojih grešaka, a teško je e, izvjesno predvidjeti što će stroj učiniti za vrijeme određene operacije. Na koji način onda možemo imati povjerenja u zapovjednika ili e, kome trebamo onda vjerovati za dobro obavljanje operacije ako sam zapovjednik ne može točno objasniti što će se dogoditi za vrijeme operacije. Sada bih mogao nastaviti dosta dugo ovako, ali ono što želim reći je da se priroda rata mijenja, koristimo više strojeva, e, odluke se donose u vrlo kratkom vremenu e, i tu tehnologije postaju ključne i a te tehnologije su u rukama samo nekoliko država članica i mislim da će to otežati naš način funkcioniranja u budućnosti, donošenja odluka na razini 28, odnosno 27 država članica i vrijeme koje je potrebno da se e, razmotri i odobri svaka operacija. Želim samo još na kraju reći da niti jedan od ovih izazova o kojima sam e, govorio nisu po e, svojoj naravi izazovi s kojima ne možemo izaći na kraj. Mi moramo imati samo veće povjerenje u e, suradnju između e, vojne i civilne industrije kako bi bili sigurni kako strojevi će se ponašati kroz vježbu, kroz simulacije, a veleposlanici država članica moraju inzistirati na pravim simulacijama, na e, razine Europske unije ili na razini NATO-a prije nego što predaju moć zapovjedniku da e, utječe na dalji rad operacija. Mi bismo naravno htjeli e, uskoro obaviti e, reviziju o našim kapacitetima kako bismo zajemčili da se radi o instrumentima koji raspolažu sa dobrom umjetnom inteligencijom. E, mi znamo da se, smo prije na ratištima imali samo e, velike, velika oružja, e, a sada se to sve smanjuje i znamo da će u budućnosti taj trend se i zadržati. Postoji promjena s obzirom na velike platforme koje su dosta e, ranjive s obzirom na e, autonomne bespilotne e, letjelice i budućnost naših kapaciteta. Moramo vidjeti jesu li naši kapaciteti, odnosno prioriteti o kapacitetima usklađeni sa kapacitetima umjetne inteligencije. I na kraju mislim da su ovo vrlo složeni problemi koji su e, teški za sve nas e, kada govorimo o donošenju odluka, a ako imamo e, tradicionalno obrazovanje o obrani. Naravno, potrebno se upoznati sa terminologijom i tehničkim problemima prirode ovih tehničkim aspektima prirode ovog, ovih problema. E, kako bismo znali na koji način iskoristiti umjetnu inteligenciju za budućnost moramo imati još više obuke kako bi ljudi bolje razumjeli o čemu se radi, kako bi se moglo razgovarati o tome. Kada govorimo o svim mogućnostima koje su pred nama, ne smijemo govoriti samo o tome kako će ratovi izgledati u budućnosti, već koji utjecaj će to imati na našu obrambenu diplomaciju jer ako se ne budemo počeli pripremati sad sa terminologijom, sa mogućim izazovima, bit ćemo u nezgodnoj situaciji jer e, naše javno mnjenje i e, naše vođe možda neće biti upoznati sa onim e, s čim raspolažu naši protivnici. I mi moramo zato zajedno sa 28 država članica raditi na ovim novim tehnologijama i uložiti više u one tehnologije s kojima ne raspolaže dovoljno naših protivnika kako bismo mi imali tu konkurentnu prednost. I uz ovo e, završavam svoje izlaganje. Naravno, rado ću odgovoriti na pitanja. Uh, hvala najljepša. Sada otvaram raspravu. Hvala najljepša i hvala vam na ovim vrlo zanimljivim izlaganjima. Ovo posljednje izlaganje umjetnoj inteligenciji je doista jako važno s obzirom na buduće izazove i borbu sa tim izazovima. Naravno, nove tehnologije se već sad koriste i moramo vidjeti na koji način utvrditi određene norme za to zakonski urediti e, sva ova e, daljnja ulaganja. Zapravo, mi se suočavamo sa toliko izazova da mi se sve ovo čini nekom novom fazom u koju ulazimo e, u kojoj možemo govoriti o općim poslovima, a povijesno govoreći e, smo se uvijek usredočavali na glavne izazove, kao što je to situacija sada. Ovi izazovi e, se usmjeravaju ka nama iz mnogobrojnih uglova, i mislim da se u potpunosti mogu složiti s vama o važnosti rada Europske unije i NATO-a o zajedničkim naporima i e, mislim da trebamo sveobuhvatno gledati na sve ove aspekte. Vi ste govorili ne samo o praktičnim aspektima, već i o političkom pristupu kao i o o posljedicama nekih od ovih e, prijetnji koje mogu utjecati i na našu politiku. To je nešto što smo već e, vidjeli, a sigurno je da ćemo tome svjedočiti i u budućnosti ako ne budemo imali e, iskoordiniran učinkovit odgovor na politička uplitanja kojima smo već svjedočili što se tiče Bliskog istoka ili istočnog fronta, kibernetičkog rata, novih tehnologija eh, i ne znam eh, koje tehnologije će zamijeniti ove sad već nove tehnologije. Govorimo o geopolitičkim strukturama, ali ono što nije spomenuto su nuklearne prednje to nitko od vas nije spomenuo. A mislim da je to nešto što jednostavno ne smijemo zanemariti. Jer mi već sad znamo da ovaj e, sporazum o neširenju e, nuklearnog oružja je nešto što e, je jako važno i što se sada dovodi u pitanje. I zato što se tiče nuklearnog e, oružja, smatram da je ovo vrlo složeno pitanje. Imamo toliko zemalja u kojima je imamo sporazum o nuklearnim snagama sa srednjoročnim dometom. E, I mislim da se ovim pitanjem također trebamo pozabaviti. Hvala. Thank you very much. I have somehow to differentiate between political groups e, Hvala. Evo, s obzirom na raspodjelu političkih klubova želim pitati gospodina Kukana želi li uzeti riječ? Ne. Onda gospodin Pašku. Um, ja ću sada govoriti Mm, zato što želim dati doprinos ovoj temi. Moramo razmisliti onome što je rekao gospodin Valašek. Do sada je e, rat bio e, područje e, gdje je bilo, bio zahtjev za radnom snagom i to bilo vrlo intenzivan. Koliko je ljudi do sada ubijeno? koliko je ljudi uključeno u sve to. A sada države koje imaju jake snage su one koje žele te snage zamijeniti strojevima. Kako će se to odraziti na ljude koji će izgubiti radno mjesto u obrani? Drugo pitanje. Rat je imao negativne posljedice e, što se tiče broja stanovnika. A sada izgleda kao da će strojevi pucati jedni na druge, ubijati se međusobno. Gospodine Valašek, vrlo dobro pitanje. Kako će biti donošenje odluka po takvim uvjetima? O čemu ćemo odlučivati? o tome kako koristiti određenu vrstu sustava. Sve se promijenilo i dobro bi bilo da što prije počnemo razmišljati o implikacijama, što prije to bolje. Prvo kroz think tankove, skupine za razmišljanje, pa onda na razini NATO-a, Europske unije. Mislim da gospodin Serano, veleposlanik, će se složiti sa mnom da se nadam da diplomaciju nećemo povjeriti strojevima. Diplomati bi trebali ostati relevantni u budućnosti. Ali ni to nije zajamčeno. Ne znam kakvi algoritmi će se koristiti u budućnosti kojima bi se i diplomacija mogla stjerati u kut. I sada je vrijeme da sjednemo i ozbiljno sagledamo sve ove događaje. Hvala. Hvala. Htjela bih na tragu ovih prezentacija i na tragu intervencije gospodina Paskova postaviti pitanje svim panelistima. Iz moje perspektive bilo je stvarno dobro poslušati ovako podrobne informacije o našim područjima, područjima kojima se toliko podrobno bavimo. Tako da stvarno cijenim izlaganje veleposlanika Serana. Zamolit ću sve paneliste sada da kažu što treba poduzeti kako bismo se suočili s izazovima. Znam da pitanje djeluje naivno, ali moramo shvatiti to da od nekud moramo početi razmišljati o tome. Mislim da je to sve što se tiče postavljanja pitanja. Idemo istim redoslijedom. Veleposlanik Serano, onda gospodin Havranek, na kraju gospodin Valašek. Hvala. Hvala vam što ste istaknuli ovako važno pitanje, nuklearno pitanje i umjetnu inteligenciju. Mislim da je to od ključne važnosti. Ali prije nego što uđemo u detalje o tome, htio bih si postaviti pitanje. Do koje mjere će ta pitanja stvarno utjecati na sukobe koje imamo? Na primjer, jedno od pitanja je e, pitanje Sahela. Sutra ću otputovati onamo. Kako će se to e, reflektirati u ovoj vrsti sukoba? Nuklearni aspekt nadam se da neće biti uključen u to. A umjetna inteligencija, što se toga tiče, vidjeli smo u mnogim sukobima s kojima smo se suočavali na afričkom kontinentu e, velike, visoke tehnologija se e, nije uključivala. Ona postaje jeftinija, vjerojatno će se uključivati u budućnosti, ali mislim da ćemo još uvijek jako dugo e, biti suočeni sa ljudskim faktorom. Bez obzira smatramo li to dobrom ili zlom. E, u stvarnosti, u mnogim ovim konfliktima, ne radi se o e, sredstvima za borbu protiv toga, nego o pronalaženju načina za pomirenje kako bi ljudi radili ponovno na istom projektu. I vi kao diplomati imate iskustva s time. To je uloga koju trebamo odigrati na temelju e, solidne analize toga koji su izvori e, sukoba i tenzija. A to bi bio odgovor na vaše pitanje, gospođo predsjedateljice. Strojevi i tehnologije su jako važni, ali na kraju svega ključ za rješenje e, sukoba je znati što želimo postići, koji su nam ciljevi i zašto je netko ušao u sukob, zašto postoji antagonizam. Možda je e, lako reći da konflikti u jednoj ili drugoj regiji proizaze iz e, državnih struktura koje nisu uspjele biti reprezentativne za narod i nisu vodili računa o stanovništvu, o građanima. Ali postoje i drugi problemi. Tu je i e, globalno natjecanje i tu ulazimo u drugu vrstu problema neki subjekti ovdje igraju važnu ulogu zato što na kraju krajeva uvijek imamo eh, natjecanje i u području obrane, ali i industrijskom i ekonomskom području. I svi ti aspekti su povezani međusobno i također sa razvojem oružja. Imamo dvije različite kategorije eh, sukoba, a tehnološko natjecanje i razvijanje oružja je relevantnije u nekim sukobinama nego u drugima. Ali to je svakako problem s kojim se trebamo pozabaviti i vrlo je važno shvatiti s čime smo suočeni, koji su izazovi u određenim situacijama. Mislim da diplomaciju nećemo zamijeniti strojevima na samom kraju sastanka. Dozvolite mi da kažem, kad ste vi to rekli, razmišljala sam o e, zvijezdanim stazama, razmišljala sam o budućnosti. Vi možete imati strojeve, sve što želite za vođenje rata, ali zanimljivo je da u zvijezdanim stazama uvijek imate ambasadore, veleposlanike, dakle e, ljude ili čovjekolike e, osobe koje pokušavaju naći rješenje i e, pomirenje različitih tumačenja i mm, na neki način pokušavaju riješiti situaciju. Dakle, mislim da neće nas zamijeniti strojevima. Što se tiče drugih pitanja koje ste spomenuli, e, to smo možda nešto i zaboravili, ali E, INF sporazum je nešto što ne smijemo zaboraviti. E, razoružanje i širenje oružja je jako važan element, ali moramo shvatiti koje su odvraćajuće mjere za e, nuklearno oružje, globalno gledano. I postoji e, jak program neširenja i razoružanja i uskoro ćemo imati i obnovu relevantnih dokumenta i sljedeće godine NPT i pripremamo se za to jer će to biti važan element u našoj međunarodnoj agendi shvaćamo kako bismo trebali se baviti tim pitanjem u pogotovo u pogledu e, nuklearnog odružja srednjeg dometa i moramo razmišljati globalno ali to se odražava i također na djelovanje SVD-a. To je važan dio našeg posla. Umjetna inteligencija je vrlo visoko na našem programu. E, gospođa Mogherini ozbiljno shvaća to pitanje i vrlo često se trebamo prilagoditi, prilagođavati čitavom nizu propisa koji postoje u vezi s ratom i ratovanjem vezano uz proporcionalnost i trebamo rješavati određena pitanja. Znate da se sada rasprava vodi oko toga da se zadrži ljudski faktor unutar procesa donošenja odluka, odnosno osoba koja donosi ključnu, krajnju odluku treba biti ljudsko stvorenje. Dakle, mi smo svi e, svjesni toga da postoje akteri koji sada e, pokušavaju shvatiti kako osigurati to da pod navodnicima okidač povuče e, ljudsko stvorenje, dakle osoba. E, to će imati određene implikacije što se tiče slobode ljudi nisu uvijek bili mm, subjekti kojima se moglo vjerovati. Ipak strojevi koje pripremaju ljudi, netko je već spominjao, ali moramo napraviti neke mehanizme i stvoriti jamstva kojima će se osigurati da nećemo dobiti čudovište kojim nećemo moći upravljati. I tako o tome sad razmišljamo. Hvala vam što ste ovo pitanje stavili na dnevni red i što se time bavite već pet godina. Nadam se da ću s vama surađivati u sljedećem sazivu parlamenta. E, nadam se da ćemo imati tjesnu suradnju kao što je to bilo slučaj proteklih pet godina. Hvala gospodine veleposlaniče. A sada gospodin Havranek. Hvala hvala što ste spomenuli sve te prijetnje. Nuklearna obrana je jako važan dio politike nato INF sporazum, dakle nakon eh, hladnog rata imali smo 3000 eh, tisuće eh, raketa dakle, vrste u Europi i tim sporazumom smo uspjeli kontrolirati ovako oružje, a sada je Rusija prekršila taj sporazum zato što je koristila sustav nuklearne prirode i SAD je sad najavio da će se povući iz tog sporazuma. Još uvijek imamo mogućnost da Rusija se ipak pridrži e, odredbi iz tog sporazuma, ali to ne znači da bismo trebali sada započeti s utrkom na oružanje ili da bismo trebali odgovoriti na to što se dogodilo. Kao što je veleposlanik rekao, moramo sagledati događaj iz globalne perspektive kontrola oružja za NATO je jako važna i mi se trebamo angažirati u dijalogu s Rusijom o tom pitanju. Mi već komuniciramo i već smo najavili koje su namjere NATO. ali to što Rusija nije poštivala sporazum je stvarno veliki udarac za ovu politiku, to treba sagledati u širem kontekstu. E, postoji filozofsko pitanje vezano uz odnos između e, čovjeka i strojeva. To pitanje je danas postavljeno. Mislim da je odgovor u proučavanju povijesti koji su razlozi socijalnih nemira u prošlosti i pokušajmo shvatiti e, zašto je došlo do većih destabilizacija, ako ne i do revolucija. A i u književnosti 1920. Karol Čapek, češki autor, napisao je e, važan kazališni komad e, u kojem se govori o robotima koje su razvili ljudi i koji su preuzeli upravljanje svijetom. Sto godina nakon toga to bi mogao biti izvor nadahnuća za odgovor na pitanja koja ste postavili. Zahvaljujem vam još jednom e, na postavljenim pitanjima. Hvala. Hvala gospodine Valašek. Hvala vam. To su odlična pitanja. Što se tiče nuklearnih prijetnji, slažem se s gospodinom Seranom. Europska unija se bavi konvencionalnim pitanjima, ali postoji interes da ne živimo u svijetu gdje su svi nervozni zbog utrke na oružanju. Strateška stabilnost bit će teško zapostići. postići. E, postoji razni apetiti među ključnim dionicima e, i oni premalo vjeruju jedni u druge. Dakle, E, moći će doći do mnogih ratova prije nego što se odnosi poboljšalu. Ne vidim da sada postoji politička volja među silama koje su uključene u ove konflikte. A kad govorimo o novim e, razmjerima stabilnosti, INF i drugi sporazumi 70-ih su ovdje vrlo važni. E, sve se promijenilo tada Konvencionalni raketni sustavi e, su sada mnogo bolji i oni e, mogu biti elementi iznenađenja mnogo više od nuklearnog oružja. Dakle, e, moramo se zabrinuti zbog ovih supersoničkih, visokopreciznih projektila. Nema smisla imati s jedne strane kapacitet da paraliziramo druge, drugu stranu i sve se može danas dogoditi i preko interneta. Sve bi to trebalo ući u jednu jednadžbu kad uzimamo u obzir ovo pitanje i Carnegie je dosta istraživao to pitanje. Osim toga, broj sudionika se treba promijeniti. Više nemamo samo dva sudionika, nego više. sad, priča SAD pokazuje zašto je Rusija odlučila prekršiti sporazum INF. Tu se radi o Kini, zbog Kine. Kad govorite e, sa Rusima, oni kažu da su e, Amerikanci prekršili INF sporazum i zato i, i u to, to je također uključena Kina. Ja ne kažem koja je strana u pravu, ali želim reći da vjerujem da SAD ima pravo povući zato što Rusija je prekršila sporazum. Ja želim samo reći da obje strane e, imaju određene razloge. Ne vidim da kako će doći do stratoških e, sporazuma. Ja sam upravo bio u Pekingu i vidim da postoje određeni apetiti u Kini. I e, ako u budućnosti će se nešto promijeniti, treba vidjeti što će se događati na relaciji između siromašnih i dobrostojećih zemalja. Što se tiče strojeva, oni će uvijek činiti ono što im budu rekli diplomati, oni će zato i dalje postojati, ali ponekad će se neke stvari morati prepustiti. Ideja da možemo kontrolirati E, ljudsko stvorenje u svakom trenutku budućeg angažmana je nešto što ćemo trebati preispitati. Možemo li postići potpunu autonomiju? E, ako to možemo, onda možemo i pomoći ljudskom stvorenju, možda bismo mogli tu izgubiti. Trebamo nešto e, predautorizirati i nećemo moći e, upravljati na mikrorazini svakim korakom. Mikromanagement militar, e, vojnih operacija je dio ovog novog fenomena. Mi smo imali vojne brodove u cijelom svijetu i nekad nismo imali očekivanje da ćemo moći komunicirati s njima. Nadali smo se da će dobro postupati i to je bilo to. E, malo karikiram, ali želim reći na vrlo ozbiljan način da mi kao diplomati budućnosti moramo se naviknuti na to da ćemo predati jedan dio kontrole, nećemo moći kontrolirati svaki pojedini dio operacije i moramo prihvatiti to da nešto što nećemo moći kontrolirati na duže razdoblje. To će biti stvarnost. Na samom kraju predsjedavajuća nam je rekla da trebamo biti konstruktivni. Ja ću navesti nekoliko stvari koje bi bile korisne a to je praćenje kapaciteta i osigurati da su oni dobri i kako ne bismo rasipali financijska sredstva. E, dao sam preporuku tome da se nastavi edukacija o umjetnoj inteligenciji. To je važno i visoka predstavnica o tome već razmišlja. E, tu se radi o etici E, umjetne inteligencije i komisija se već bavi tim pitanjem. Ne kažem da smo počeli od nule, ali jednostavno u zajednici znanja ljudi trebaju shvatiti o čemu se radi i u području obrane trebamo preuzeti vlasti odgovornosti kako bi se e, umjetna inteligencija razvila. Još nekoliko ideja E, mislim da saveznici razvijaju tehnologiju i one imaju odgovornost da obavještavaju države članice koje to nemaju u vezi sa tehnologijom i kako ona funkcionira. Jer da dođemo u situaciju u, kada bi se moglo e, koristiti nekakva autonomija, onda bi se moglo doći do nekakvih grešaka zbog neznanja i unutar NATO-a ili e, Europske unije bi moglo doći do razmimoilaženja zato što države koje nemaju tu vrstu tehnologije ne bi mogli razumjeti odluke oni koji to imaju. I one države koje razvijaju takve tehnologije trebale bi informirati sve ostale o tome kako te tehnologije e, funkcioniraju. Jednostavno jedno šire obrazloženje, pojašnjenje kako to sve funkcionira i e, razmišljati o odgovornosti kroz diplomaciju. Mogli bismo također govoriti i o etici, to je jako važno pitanje e, što je ratovanje i o tome koliko smo ranjivi u tome moramo osigurati to da možemo biti e, jednoglasni kod donošenja odluka. Veleposlanik se rano radi na tome i on će to reći u svojim argumentima o tome jesmo li za ili protiv toga. Um, ako imate osobu koja je pod raznim utjecajima i rastrojena, naravno da neće pucati dobro kao stroj koji je programiran za to. Dakle, univerzalna umjetna inteligencija e, može obuhvaćati i e, takozvani machine learning i tu bismo trebali postići određenu ravnotežu. Ali svakako trebamo Mm, doći do dogovora između 28 država članica što se tiče etike u tehnologiji. Imam još dosta toga za reći, ali mislim da sam dovoljno rekao. Hvala što ste mi dali priliku da govorimo o toj temi. Hvala gospodine Pasku, vi ste htjeli još nešto reći. Evo još Vjerojatno znate da moćnije zemlje E, uključuju umjetnu inteligenciju u ratovanje. No, druge zemlje koje nemaju tu mogućnost pokušat će reciprocitetno reagirati koristeći nuklearno oružje. Iako su jedna i drugi skupi, pokazat će se ispostaviti na kraju da je to oružje siromašnih, tako da možemo očekivati pomicanje nuklearnog praga to je nešto što bi se trebalo uzeti u obzir u svakom slučaju. Da, opasna stvar. Istina. Sad je vrijeme da se zahvalimo. Najprije dopustite da se zahvalim našim eh, uvaženim panelistima na tome što su obogatili ovaj zaključni sastanak pod odbora za sigurnost i obranu. Doista smo vam jako zahvalni. Molim vas da im zaplišćemo. Then allow me to, to thank... A onda mi dopuste i da svima vama zahvalim na odličnom sudjelovanju i raspravi. Moram reći da sam doista uživala u predsjedanju pododbora nešto što nisam uopće očekivala, jer doista <laughs> iz početka nisam bila voljna preuzeti ulogu, no na kraju se to ispostavilo jako zanimljivim i hvala vam svima što ste mi pomogli da uvidim značaj te uloge. Dopustite zahvalim i tajništvu Imali smo tri načelnika tajništva tijekom ovog e, mandata. Želim im sve troma zahvaliti na pomoći. Imali smo jako dobru suradnju i uvijek smo se mogli osloniti na odličan rad tajništva. I na kraju, ali ni pošto najmanje važna stavka, želim zahvaliti konferencijskim prevoditeljima. Ovdje je bilo dosta tehnokratskih, da se tako izrazim, rasprava, no ipak smo imali jako precizan prijevod, tako da svima doista zahvaljujem.